pronaći zapisnik e, sastanka od, e, e, od 29. siječnja koji možemo usvojiti ako nema prigovora. Nema niti priopćenja predsjednice, evo, na vašu sreću. A sada mi je Čast e, pozdraviti rumunjskog ministra turizma. Dobrodošli na naš odbor. Rumunjska je preuzela predsjedanje vijećem 1. siječnja sa ambicioznim planovima za budućnost Europske unije, posebice poglede, e, u gledu turizma. I u programu e, Rumunjske stoji da je turizam e, strateški prioriteti treba biti vidljivi na agendi Europske unije. Posebice trebamo e, posvetiti pozornost promicanju mjera s ciljem bolje integracije sektora u ovog sektora u politike Unije. Jedan od ciljeva je održivi turizam, odgovorni e, turizam i kvalitetne usluge koje će dati konkurentsku prednost tvrtkama, posebice malom i maloj srednjoj privredi i svim europskim potrošačima. Dakle, ministre, evo jamčim da će Europski parlament uvijek biti u prvim redovima u borbi za europsku politiku turizma. Dans le prochain cadre pluriannuel da želimo održivi turizam u okviru višegodišnjeg financijskog okvira do 27. jer turizam je ključni pokretač europskog gospodarstva. Imamo brojne zajedničke interese i ciljeve i nadam se da ćemo uspješno surađivati i možemo se, vjerujem, e, osloniti na vašu potporu u ovome i želim e, vam dati evo sada riječ na desetak minuta, a onda ćemo imati raspravu sa zastupnicima. Koji su ciljevi za rumunsko predsjedništvo u pogledu transporta i turizma? Stimați membrii Parlamentului European, Întâi de toate, dați-mi voie să vă asigur de uh, sprijinul meu. Predsjednice, podupiram vas u potpunosti, mogu vas uvjeriti jer imamo zajednički cilj, naime jačati turizam u Europskoj uniji, a kako bi Europska unija postala prvim turističkim ciljem diljem svijeta, stoga sam uvjeren da ćemo dobro surađivati. 2018. bila je dobra godina za turizam, koji je rastao u većini zemalja članica Europske unije i ova statistika pokazuje koji je potencijal turizma e, i njegovog e, jačanja gospodarstva, no potrebna nam je strategija koja će se temeljiti na stvarnim podacima. No, kako bismo to postigli, potrebna su nam i saznanja o učincima turizma, to je dinamični sektor e, koji, u kojemu se puno toga mijenja, no Svakako, e, njegova ključna uloga je i u gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta. Upravo zato e, turistička politika diljem Europske unije mora biti jačana i mora biti jedan od održivih e, ciljeva i u smislu postizanja kvalitetnog turizma. Zato nam je potreban je odgovaran politički okvir, zajedničke mjere svih država članica, a kako bi e, očuvali naše kulturno i povijesno nasljeđe. E, e, je već i na unutarnjem tržištu, razmatra neke projekte za unutarnje tržište, naime postoje neki prijedlozi komisije o uredbi o unutarnjem tržištu kojim će se jačati konkurentnost i konsolidacija kapaciteta e, tvrtke u području turizma, posebice malih i srednjih tvrtki. No, kako bi se uskladilo nacionalno zakonodavstvo, ove inicijative na europskoj razini također moraju biti jačene i to na način koji će odgovoriti na izazove, za što su potrebni dodatni napori jer samo tako može e, turizam ostati visoko na europskoj agendi i donijeti zaposlenje i razvoj. E, zapošljavanje je jedan od e, ključnih fenomena naime u turizmu. Naime, uvijek imamo jedan paradoks, naime turizam se uvijek žali da nema dovoljno stručnog kadra, ali u turizmu su velike fluktuacije u sezonskoj potražnji, i to je fenomen koji se može vidjeti u svim europskim zemljama. Znači, osim mjera obuke koje se financiraju sa europske razine, moramo se usredotočiti i na one inicijative koje jačaju turističke aktivnosti. Znači, imamo problem kratkoročno i dugoročno sa stručnim kadrom u turizmu. Znači, postavlja se naravno i pitanje održivosti u turizmu, ali i sezonskih fluktuacija a istovremeno su potrebno jačati kompetencije radnika u turizmu. Rumunjska se je zacrtala za cilje učiniti više u ovom području. E, uspostavili smo u vijeću jedan e, format za raspravu u kojemu želimo raspravljati o aktualnim aspektima digitalizacije, održivosti, e, ekonomiji suradnje, klimatskim promjenama, E, promišljanje nekih omiljenih turističkih ciljeva i tako dalje. U svakom slučaju Europska unija mora dati potporu e, zemljama članicama u nacionalnim turističkim strategijama. Mi se zajedno sa zemljama članicama trebamo zauzeti za strateški dokument e, koji, koji će zamijeniti priopćenje komisije iz 2010 dakle komunikaciju komisije iz 2010. i stvoriti novi okvir za politiku turizma koji će biti prilagođen digitalizaciji unutarnjem tržištu. To je nešto što što želimo e, još ostvariti u području tržišnog natjecanja do kraja godine. Mislim, turizam bez novih tehnologija nije zamisliv, znači moramo se prilagoditi novom e, digitalnom e, na ovoj digitalnoj ekonomiji. To vrijedi naravno i za sve turističke ciljeve, a kako bi mogli uživati prednosti e, koje nam omogućuje tehnologija, potrebne su nam odgovarajuće politički pristupi, strukture, ali i pozitivna investicijska klima za tvrtke. Ovdje se posebice oslanjamo na startupove, naime digitalizacija je potpuno preokrenula turističku industriju i zato se sada moramo prilagoditi novim tehnologijama. No, za to nam je potrebna potpora malih srednjih tvrtke koje se nalaze na početku ovog e, puta. Startupovi e, s novopokrenute tvrtke su na, na e, ključu u ovome. Treba iskoristiti E, i identificirati sve prednosti i e, male i srednje privrede. Naime, svaka tvrtka treba za početak e, potporu, ali ona je različita od tvrtke do tvrtke i to možemo pomoći odgovarajućom politikom kako bi se ponudile mogućnosti daljnjeg razvoja. Također, postoje novi poslovni modeli, na primjer neformalni, neformalni smještaj preko online platformi gdje se može iznajmljivati, recimo i podnajmljivati stan vla, e, jedna soba u vlastitom stanu i tako dalje. Sve to utječe na industriju. To također ne treba zanemariti. A što se tiče vlasnika nekretnina, niti investitora. Dakle, ovdje nam je potreban odgovarajući pristup i moramo izvjeći da izbjeći e, to da se zanemaruju određeni ciljevi, ali trebamo također i višu, viši standard zaštite stanovnika u određenim e, kreativnim središtima. Zatim trebamo e, partnerstvo sa područjem kulture, udrugama civilnog društva, privatnim javnim investitorima. A taj model može rasti samo ako se fokusiramo na kvalitetu a kako bi dakle održali ciljeve turizma visoko na agendi u Europi, a turistički sektor moramo bolje integrirati u političke inicijative Europske unije. Dakle, održivost i visoka kvaliteta su ključne riječi ovdje. Oni će se kasnije pokazati i kao velike prednosti za, za konkurentnost Europske unije, posebice onu malih i srednjih tvrtki. Želimo da održivi turizam ili ekološki turizam e, dobije daljnju potporu, a za to nam je potreban pametan koncept. Dugoročna održivost e, zahtijeva suradnju i kulture i okoliša i tako dalje. A istovremeno postoji ovdje još jedna etička dimenzija, naime ne želimo da e, da turizam preuzme život u određenim, kao što je to vidljivo u turističkim, nekim turističkim e, središtima. Znači uvijek e, je potrebno uključiti i mobilnost između raznih ciljeva kao i potrebe e, stanovništva na samom e, odredištu. Eto, moram se držati vremena, pa sam jako brzo čitao. Istina, vidim da su se prevoditelji požalili. Dakle, uravnoteženost turizma treba biti cilj za sve nas. Moramo poduzeti doista ozbiljne mjere, a kako bismo e, izbjegli e, pretjeranu masovnost na određenim mjestima. Naime, i turistička odredišta su gradovi u kojima ljudi žive i rade i moraju se moći također uključiti u javni život. No, e, dakle, održivost je ključna, no treba razvijati i druge dijelove e, naših zemalja, ali za to e, nam je potrebna e, potreban i zajednički temelj za takvo djelovanje. Znači, ne treba razvijati samo poznata turistička odredišta, i podopirati ih te ih reklamirati, nego i treba otključiti i druga područja u našim zemljama. Postoje toliko lijepih mjesta koje nisu toliko poznata. Pretjerana turistička masovnost može se također uzeti i kao kriterij e, kojemu će, kojeg, protiv kojega treba možda djelovati a tu treba uključiti dionike iz same turističke industrije, za to nam je potreban i plan koji će uključiti privatni sektor. Dakle, to su samo neke od aspekata koje smo raspravljali i želimo raspravljati u visokoj skupini za turizam. Želimo zajedno sa zemljama članica utvrditi e, potrebu za strateškim dokumentom, a koji će dopuniti komunikaciju komisije iz 2010. Njega treba prilagoditi turizmu na digitalnom unutarnjem tržištu. Na kraju svibnja 2019. održat će se vijeće za konkurentnost gdje će se raspravljati o ovim temama. Acestora reprezenta o sursă de inspirație atât pentru i nadam se dakle da će rasprave u ovom vijeću e, biti korisne i poticati daljnji razvoj turizma u zemljama članicama. I nadam se da ćemo svi zajedno e, poticati razvoj i stvarati odgovarajući e, uvjete za turizam u Europskoj uniji. No, turizam se u posljednje vrijeme jako diversificirao na europskoj, ali i globalnoj razini. Tako da je održivost ključan aspekt i socijalno i ekološki i u svim drugim smislovima. U okviru konferencije održivi turizam u Europskoj uniji e, koji će se održati početkom e, travnja u Bukurešti. Raspravit ćemo o ovim pitanjima. Utulčit ćemo od 11. do 14 e, lipnja održati ministarsku konferenciju o strategiji za Podunavlje, a u Pjetranjancu će se 10. travnja održati sastanak e, mreže 1 i u sva tri ova događanja, naravno e, nadamo se da ćete doći na sve ove sastanke, manifestacije, konferencije i svakako rast e, na europskoj razini u ovom području je vidljiv, ali moramo se prilagoditi tehnološkom razvoju. E, to će biti upravo faktor koji će, koji će određivati turizam u sljedećim e, godinama. Znači moramo iskoristiti sve mogućnosti tehnološkog razvoja za turizam. Još jedan važan daljni aspekt turizma je sigurnost svakako, a to je cilj kojim, e, za kojim se trebamo svi voditi. Turistima prije svega treba osigurati sigurnost. To je E, to ide čak i prije dobre zabave i kulturne e, znati želje. Zato trebamo e, strategije na globalnoj europskoj razini u pogledu koncepta sigurnosti, a to se tiče i lokalnih zajednica, naime kohezija i je i također jedan važan element koji se mora održavati u svim mjerama koje želimo provesti za europski turizam. Hvala, nadam se da sam u drugom dijelu malo usporio. Merci ministre, Hvala ministre na ovom pojašnjenju i hvala prevoditeljima koji su držali korak. Evo dajem riječ e, pod predsjedniku gospodinu Uhevi. Hvala predsjednice. Ministre, hvala vam na ovome. Maski je jedino što znam reći rumunski, ali svejedno, evo, hvala. Na onome što je rumunsko predsjedništvo pokrenulo. Imam velika očekivanja u, u sljedećem semestru u vijeću Mislim da se turizam sada više spominje nego u proteklih nekoliko godina, tako da se nadam da će se i vijeće i komisija također sporazumjeti u tom e, pogledu. Ovo je, ovo je važna godina naime za europsku politiku i politike, te turizam kao sastavni dio europskih politika. Doista sam sretan e, što će ova radna skupina krenuti sa radom. To će biti prilično vidljivo u ime vijeća i zem, vlade svih zemalja članica. E, treba vidjeti da uz druge prioritete Europske unije tu je i turizam koji je jednako važan. Tako da, ako i mi kao zastupnici možemo tome pomoći u formalnom ili neformalnom obliku. U svakom slučaju možete nas pozvati i obratiti nam se. Više smo puta neformalno e, razgovarali, kontaktirali smo vlade svih zemalja članica e, nedavno i zatražili da dadu potporu stavu Europskog parlamenta a za koji smo se borili, naime da u novom e, višegodišnjem financijskom okviru treba staviti proračunsku liniju za održivi turizam. U e, ovom semestru ključno je za rumunsko predsjedništvo da zadrži ovu proračunsku liniju ovdje. Znači, u sve one interese koji se zastupaju u vijeću, ne želimo da većina e, dokine ovaj predlog parlamenta. Pa vas eto molim, ako se možete ovih pola godine tijekom svog predsjedanja fokusirati na to da ova proračunska linija, ovih 300 milijuna eura, ostane u planu. Naime, nije e, važna, važan niti samo iznos, ali simbolička vrijednost proračunske linije je nešto što je od ključne važnosti. Još jedno E, još jedna stvar koju treba spomenuti jest. Naime, kako rumunjsko predsjedništvo može u vijeću jačati ulogu turizma. Tako u svakom slučaju ja podopirem rumunjsko predsjedništvo. 6. E, ožujka će se održati prvi sastanak ove radne skupine u vijeću i e, u toj radnoj skupini biti će zastupljeni i zastupnici parlamenta, što je odlično. Zahvaljujem gospodine Viheli. Gospodine Van de Kamp, izvolite. Um, minister. Zahvaljujem i dobrodošli. Ministre, Prije svega želim vam zahvaliti na vašem oduševljenju i odličnoj kvaliteti vašeg e, izlaganja. U svakom slučaju slažem se s vama. A što se tiče golemog europskog razvoja i važnosti turističke industrije, važno je i da se aktualizira strateški plan. Ovaj dokument e, komunikacija komisije iz 2010. mora biti prilagođena Stoga mi je drago što e, ste i sami govorili o temi premasovnog e, turizma u nekim odredištima. Kada se recimo pogleda Amsterdam, e, Barcelona, London, vidite da to može biti veliki problem posebice kada svi ujure u Airbnb sa svojim E, stvarima i svojim koferima. Govorili ste o održivosti i digitalizaciji, ali ništa niste rekli o o vizama, a to je još jedna stvar o kojoj se uvijek raspada. Naime, radi se o sljedećoj stvari. Š 600 milijuna Kineza e, iz srednje klase želi doći u Europu. Možda će Bukurešt za njih biti premalen e, Treba raspravljati o toj temi uopće kako e, uopće <laughs> riješiti taj problem. A još jedna stvar koju ste spomenuli u svom izlaganju je nedostatak kadra u turizmu. Naime, predsjednice, ne, nevjerojatno je da mi u Europi sa 500 milijuna stanovnika. Imamo 10 e, milijuna nedostatka e, radne snage. Mislim, veći dio e, stanovništva stari, drugi će morati odraditi duplo kako bi održali Europu na životu. To će biti priličan problem. Neće to biti baš održivo. Nadalje, što se tiče E, još jednog pitanja što se tiče prioriteta sljedećeg predsjedništva Finske. Nadam se da ste u kontaktu s njima i da sljedeće predsjedništvo neće e, pustiti e, i napustiti ove ciljeve i zatim samo nestati u sljedećem, u sljedećem pola godine. Bilo bi dobro kad bi se vaša inicijativa nastavila. Hvala gospodine Van de Kam, gospođa Bilbao. Hvala vam i dobro jutro svima. Dobro jutro gospodine ministre. Hvala vam što ste danas došli. Jako je važno razgovarati o turizmu u Europi. Dobro je i da se ažuriraju dakle, podaci iz komunikacije komisije a i zanimljivo je ovaj e, format koji želite dakle organizirati u Vijeću za konkurentnost. Također važni su svi elementi vezani uz poticanje, zapošljavanje i uključivanje srednjih i malih poduzeća. Upravo e, ta poduzeća i povezani instrumenti nisu usklađeni sa tipom tvrtke koje se razvijaju primjerice u ruralnim krajevima. Srednje mala poduzeća u turizmu e, možda nisu dakle usklađeni sa instrumentima koje smo predvidjeli u našim fondovima i stoga mi je jasno ovo vaše stajalište kada govorite o potrebi da se ovi instrumenti prilagode stvarnosti. Međutim, nije dovoljno ovo osvježenje komunikacije ukoliko onda tu nema kontinuiteta, već ste spominjali koji su to novi izazovi, dakle upravljanje na razini Europske unije, potom e, kohezija, ali mislim da bi bilo dobro ovo sve uključiti u buduću viziju razvoja turizma, jer tu postoje brojni nedostaci. S tim treba povezati i migraciju, osobe sa invaliditetom, 80 milijuna osoba u Europi ima neki oblik invaliditeta, to je kontinent koji stari i bit će nam potrebni neki drugi instrumenti i sve to se mora predvidjeti. Migracije. Fale nam osoblje, fale nam ljudi, dakle kvalificirani radnici. Potom brojna se područja u Europi napuštaju, gube svoje stanovnike. a istovremeno turisti traže dakle, mirna područja, žele nešto više od e, kulturne baštine. što, dakle, kako povezati sve te elemente? potom Brexit, Kanarski otoci e, su jedna od omiljenih britanskih e, destinacija, oni tamo posjeduju brojne apatmane. Jeste li napravili neku procjenu učinka dakle vezana uz te otoke i Brexit, bi hoće li tu biti e, potrebno predvidjeti neke dodatne, fond, neke dodatne fondove za zapošljavanje? Hvala zastupnici Bilbao. Prije nego što dam riječ zastupniku Krameru, ja ću se spričati, moram nakratko izaći. Zamijenit će me zastupnik Kor, evo, samo privremeno. Zastupnik Kramer, izvolite. Ja, Frau Minister, vielen Dank. Predsjednice, uvaženi ministre, hvala vam što ste došli ovome i održali nam ovo predavanje. Svakako rekli ste da su važne održivosti kvaliteta. I to je važno, alterizam može također djelovati i destruktivno, no postoji jedan dio turizma koji E, e, koji zbilja raste posljednjih godina, a održiv je, to je biciklistički turizam. Naime, već više od dva deseća, desetljeća biciklistički turizam raste više od 20% svake godine, a bicikliranje je ekološko i zdravo, no ima i ekonomski učinak. Znači, turist e, sa biciklom pokazuje studije Švicarske, to nisu siromasi, <laughs> studenti i tako dalje, nego E, bez e, recimo turistu u automobilu e, će potrošiti 10 eura na dan bez spavanja, turist na biciklu barem 35. Znači, osim toga, turisti ne idu samo između velikih gradova na biciklu, nego i u ostatku Europe. E, no, ključna stvar ovdje su biciklističke rute, neke idu i kroz vašu zemlju. Bitno je da one budu u dobrom e, stanju, ali to je vrlo različito u Europskoj uniji. Naprimjer, e, moj moj primjer e, za podunavski put, dunavski put je Srbija koji su oni potpuno označili e, kao euro e, biciklistička ruta 6 i tako dalje i to dvojezično, srpski i engleski, također stavili su i goleme plakate na granici u kojima su opisane ti putevi. isto tako, e, vozio sam se i po Rumunjskoj, ali nisam našao ni jedan znak. E, jer su, jesu, jer mi je bilo rečeno da takvi znakovi nisu dopušteni na automobilskim putevima i cestama da ne smiju biti znakovi za e, bicikle. Našao sam neke na kojima nisam uspio ništa pročitati jer su bili na rumunjskom iako ih je financirala Europska unija. Tako evo kažem, mogli bi se možda ugledati u Srbiju, ne samo zbog toga što su postavili sve znakove, nego na primjer 2008. je bilo 500 e, biciklista na tom putu, onda su stavili znakove, stavili plakate i za četiri godine umjesto 500 turista imali su 13.000 turista na biciklima. Znate i razmislite kakav je to razvoj i ekonomski razvoj, a recimo Rumunjska nije učinila ništa pa tjerate um, turiste na biciklu na drugu stranu Dunave, recimo između vaše eh, Aninove je, morao sam voziti po vrlo opasnoj i visokofrekventnoj uh, eh, cesti gdje su me pretjecali kamioni, a paralelno ide željez, željeznica, ali je bilo zabranjeno uzeti u vlak e, bicikl, pa onda barem eto, e, mogao sam ostati da me htjela uzeti ili, ili vlak ili da je bilo značajno, ili da je bila neka druga cesta i zato sam se odlučio preći na drugu stranu ceste. Dakle, evo upravo e, možda s vašim iskustvom iz Rumunjske se možete u vijeću zauzeti da vijeće ovaj puta ne e, slabi to, nego da kaže ovo je perspektiva za održivi turizam za male i srednje tvrtke i da e, će vijeće to poduprijeti. Stoga bih eto želio da i e, euro e, biciklistički putevi budu u svim zemljama jednako označeni, da plakati budu barem na dva jezika, ne mora biti na njemačkom, mojem jeziku, no recimo s nekim od većih jezika iz Europe, možda recimo engleskim, iako nam je to od englezi, ali jezik će ostati, pa... E, Evo, sa rumunjske strane na Dunavu postoje toliko zanimljivih povijesnih spomenika važnih za Europu. Pa eto, molim vas ako se možete zauzeti za to i u rumunjskoj, ali i na europskoj razini. Hvala gospodine Kramer. U ime e, klubova gospodin Marinesku, izvolite. <clears throat> ministru... Hvala predsjedniče uvaženi ministre. Ja sam e, iz vašeg predavanja vidio da ćete riješiti sve probleme u sljedećih e, pet mjeseci, no svejedno imam još jedno konkretno pitanje. Što vi mislite kakav bi mogao biti taj dokument koji biste mogli e, dovršiti u ovom kratkom vremenu u vijeću ili u komisiji, recimo nekom govorimo o službenom dokumentu komisije, o priopćenju, komunikaciji ili rezoluciji ili koji oblik bi mogao biti taj dokument. mislim, nadam se da ćete se e, založiti za nešto što je provedivo u praksi, pa molim i konkretan odgovor na to. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr... Hvala gospodine Marinescu. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Uh, este o bucurie că astăzi discutăm. Gospođo um, drago mi je što danas govorimo o jednoj temi koja se odnosi na jačanje europskog turizma. To je tema koja mi je doista važna. Veselim se i pozdravljam europskog ministra turizma koji dolazi iz zemlje koje ovdje zastupam i svakako se zalažem za Rumunjsku e, kao turističku destinaciju. Veselim se i što je rumunjsko predsjedništvo označilo turizam kao svoj prioritet i veselim se i što e, europske institucije upravo vijeće su shvatili da je potrebno više podopirati turizam na europskoj razini. E, mi u odboru Trana, dakle za transport u parlamentu, smo uspostavili radnu skupinu za turizam u e, interskupini, međuskupini, ja sam također članica i često smo već raspravljali o tome da treba aktualizirati komunikaciju Komisije za turizam iz 2010. No, aktualizacija sama po sebi nije dovoljna jer komunikacija je, kao što sam rekla, iz 2010. i mislim da bi Europska da Europska unija se suočila u posljednjih devet godina ne samo sa velikim izazovima u turizmu nego i u privredi moji kolege iz odbora TRAN zajedno sa Europskim turističkim savezima smatraju da nam nije potrebna samo aktualizacija komunikacije nego integrirana strategija za razvoj europskog turizma. I tu treba uključiti sve što sve velike ciljeve europskog turizma. A istovremeno e, treba nam i jasna financijska linija za podupiranje europskog turizma i to neovisno o tome e, koliko se razlikuju mišljenja u tom pogledu. Nekada se turizam e, vidi više kao pitanje koje potpada pod nadležnost država članica, subsidijarnost, no Turizam generira 11% BDP-a na europskoj razini i zapošljava milijune eh, stavnika Europske unije. A imamo i 1,2 milijuna malih srednjih tvrtki koji posluju u turizmu, pa stoga vjerujem da turizam nije samo politika e, koja potpada pod načelo subsidijarnosti, nego i prioritetna politika. Znam da nemate toliko vremena, da je mm, vaše predsjedanje, naravno nema neograničeno vrijeme, no e, dobar je znak što ste odlučili oživiti radnu skupinu u vijeću. Zaključak ove radne skupine, ali i nas ovdje u Europskom parlamentu, mogu biti dobar temelj za jednu buduću strukturu programa za turizam Europske komisije. Također sam htjela reći još nešto. Trebamo zajednički podupirati turizam putem preko jedne platforme gdje ćemo trebati znači rješenje za pre napučene turističke definacije. Dakle, tu trebamo iskoristiti priliku i reći da postoji puno turističkih ciljeva u Europskoj uniji. Tu postoji još puno prostora za iskorištavanje ovog potencijala turističkih ciljeva koji su doista e, lijepi, ali nisu dovoljno poznati. Dakle, tu nam je potrebno e, ujednačiti stvar na europskoj razini, a Rumunjska je svakako jedna od manje poznatih e, turističkih destinacija, delta e, ušće Dunava, Karpati, brojni su ciljevi, brojni su turistička odredišta u Europskoj uniji koji bi mogli postati e, vrlo važnim turističkim destinacijama. Trade de această nouă provocare a economiei europene care se numește digital. I također, e, što se tiče izazova za europsku prirodu, to je pitanje digitalizacije koja se koja sada jača u turizmu i gdje trebamo e, jačati i e, digitalne kompetencije kadra u digitalnom sektoru. Istovremeno radi se i o online platformama putem kojih se mogu poticati turistički ciljevi. Evo ja poznajem Rumunjsku i sigurna sam da ćemo uspjeti u e, ovih šest mjeseci postići puno toga za turizam jer on je prioritet za Rumunjsku. Hvala. Gospođa Majsner, Gezina, izvolite. Hvala. Klaudija je e, sada naravno dugo govorila, jer ona je ipak Rumunjka, ja ću se pokušati ipak e, malo skratiti da nadoknadimo malo vrijeme. Svi koji me poznaju iz odbora za tran, znamo da Mihael uvijek govori o biciklu, a ja uvijek govorim o e, brodskom prometu, pa konkretno želim pitati. Naime, dobro je da imate strategiju za konferenciju za podunavlje. Mi smo također u parlamentu imali neke E, konferencija o Podunavlju, tu sam ja uvijek bila. I Dunav je naime zanimljiv, ali nisam još bila u Rumunjskoj, pa konkretno moje pitanje vama. Kako je stvar sa LNG-om e, na, za, kao pogonskim sredstvom za brodove na Dunavu? E, treba li tu možda potpore i sredstava iz CEFA, iz europskih sredstava, dakle, a drugo ušće Donova je nešto što je spomenula upravo Klaudija. Mora da je sigurno lijepo. Ja ju ne poznam, imate i obalu Crnog mora, ju također ne poznam. Bila sam samo u Bugarskoj Ukrajini na Crnom moru, ali vjerujem da i kod vas je to turistički dobro razvijeno ili se može dobro turistički razviti. Pa stoga moje pitanje, kakve probleme eventualno imate u ušću Dunava ili na plažama sa onečišćenjem plastikom? To imamo posvuda, posebice u Sjevernoj Njemačkoj. Kakvi su vaši problemi? Jeste li zainteresirani za razmjenu iskustava sa drugima. Hvala. Hvala Gezina i na ovoj brzini. Gospođa Matera, izvolite. Hvala vam. Ministru, pela sua presença aqui nesta nossa Htjela bih zahvaliti gospodinu ministru što je danas e, na našem sastanku i evo čestitam mu na tome i e, nadam se da će imati dovoljno vremena ostvariti ovaj dosta ambiciozan plan koji nam je prikazao. Imamo dakle ilustrirane prioritete rumunjskog e, predsjedanja, tu je i dio koji se tiče konkurentnosti u ovom sektoru, dakle prepoznaje se turizam kao važan element e, gospodarskog razvoja u brojnim europskim regijama. Tijekom ovog saziva vidjeli ste da smo imali kolege koji su naporno radili da bi turizam stavili među europske prioritete. I dobro je vidjeti da se nastavlja sa ovim stajalištem da je turizam jako važan za gospodarstvo europskih regija. Što se tiče stajališta parlamenta, on je predstavio dakle, proračunske linije za budući višegodišnji financijski okvir, dakle 330 milijuna eura. I sada e, vijeće treba slijediti ovo, ovu našu e, proračunsku liniju. Uzalud je ovdje citirati različite izazove. Ono što treba jest konkretno djelovati u određenim sektorima i to je već više puta rečeno. Ja sam sada to htjela još jednom naglasiti, još jednom naglasiti pitanje digitalizacije i Brexita. ću vam i zašto. Pa digitalizacija je važna zato što je u tijeku svojevrsna digitalna revolucija. I digitalizacija mora biti stavljena na uslugu građanima. Znamo da je u ovom sektoru zaposlenost velika i stoga je važno da digitalizacija ide na ruku malim i srednjim poduzećima koje su upravo one tvrtke koje se uglavnom nalaze u turističkom sektoru. Dakle, potrebni su im instrumenti. Imamo na raspolaganju jedan set instrumenata koji možemo pružiti, a tu je važna digitalizacija. To je potrebno radi ravnoteže, dakle, nove generacije, one koje imaju potrebno obrazovanje, vještine, kompetencije, dakle, koje su važne u ovom razdoblju razvoja digitalizacije. Oni tu mogu pronaći nova radna mjesta, popuniti praznine koje eventualno postoje u tradicionalnim tvrtkama. Dakle, tu nalazimo ljude možda koji imaju više e, radnog iskustva, ali na ovaj način možemo postići ravnotežu kada govorimo o potrebnim e, kompetencijama u ovom području. Međutim, još je puno toga što moramo napraviti. I za regije i za države članice se moraju razraditi instrumenti kojima će se moći bolje upravljati turističkim tokovima. 27 država članica je ovog tjedna iskazalo jedno stajalište. Ovo što je rekao gospodin ministar je ono što treba doći do svih drugih ministara kako bi se zajedno poduzeo jedan zajednički napor i kako bi se došlo do inteligentnije Europe, dakle e-gradovi, pametni gradovi i slično. Hvala. Ja, vielen Dank, Frau Montero. Hvala gospođa Montero. I na kraju, evo imamo još, e, ja sam zadnji govornik, pa kratko dvije teme koje su nam važne. Prvo, prava putnika u, u zračnom prometu. Naime, već godinama e, se ta tema raspravlja u vijeću, hoćemo li napredovati pod vašim predsjedništvom, a drugo, e, mis, rekli ste multimodalno putovanje, multimodalna karta, znači recimo istom kartom, recimo željeznicom, pa avionom, pa taksijem, pa na isti način. Postoji e, li neki plan za napredak pod vašim predsjedanjem u ovom pogledu? Zahvaljujem.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 Hvala na ovim svim e, pitanjima, svakako dobra pitanja, dobro utemeljena, pa ću pokušati sada kronološki na njih odgovoriti. Prvo, e, gospodin Ištvan Ujheli, koji znade samo Mucomask na e, rumunjskom. Dakle, hvala. Evo, nadam se da će doći na ove tri konferencije u Rumunjskoj gdje će naučiti još puno rumunskih riječi, primjer fromoasa, što znači lijepo, a Rumunjska jest lijepa zemlja i atraktivna zemlja. Pa evo, samo kratko da sažmem iz znam e, da želio bih da Rumunjska postane poznata i tu sam subjektivan, priznajem, ali jednu stvar moram reći. Imamo planine, imamo najveću bioraznolikost u Europskoj uniji, imamo Crno more, imamo ušće Dunava, imamo a, također jedan spektakularnu dionicu Dunava, imamo puno crkvi, a, dvoraca i samostana i upravo zato pozivam gospodina Ištvana u Rumunjsku i siguran sam da će mu se Rumunjska svidjeti. A sada što se tiče financijske potpore u e, turističkom sektoru. milijuna euro, a fost... E, e, a što se tiče 3 milijuna eura koji su za to određeni u parlamentu, 300 milijuna eura, E, dakle, e, u sljedećem financijskom okviru to je nešto što treba e, utvrditi na razini šefova vlada i država. Treba nam određena proračunska linija za turizam, ali to nije nešto što potpada pod formaciju vijeća, znači vijeća za konkurentnost. To nije u našoj nadležnosti. No, nadalje, evo koliko znamo, Komisija u ovom trenutku nema odgovarajuću inicijativu, naime mi želimo jačati turizam e, i podići njegovu važnost na e, agendi Europske unije. E, jer ne treba pocijeniti važnost turizma za ekonomiju Europske unije i nakon pet godina želimo da vijeće donese cijeli niz dokumenata u vijeću za konkurentnost. Znamo da je za turizam potpora E, da je turizmu potrebna e, financijska potpora, ali i konsolidirani e, politički okvir, jer samo na taj način može odgovoriti na izazove a za sve i donijeti dobrobiti svima u turizmu. Naime, ovaj sektor treba financijsku potporu, tako da se nadam da ćemo svi djelovati prema tom cilju zajedno. A što se tiče drugih pitanja, pitanje e, viza, e, takozvani dosije Libe. E, svi želimo puno turista u Europskoj uniji i svi bi morali moći ući u Europsku uniju u tom cilju. Stoga podupiramo zaključke vijeća u tom pogledu, no prije svega trebamo pogledati još koje će zaključci vijeća još doći Naravno, jedna inicijativa za turističke vize bila bi također nešto što bismo pozdravili, a sada čekamo još i zaključna izvješća stručnjaka na ovu temu. Gospođa Bilbao, dakle što se vašeg pitanja tiče, drago mi je što ste govorili o razvoju male i srednje privrede, to je svakako politika koja može biti uspješnica. Potrebna nam je zajednička strategija ali također trebamo razmisliti kako možemo MSP-ove podupriti. A što se tiče 80 tisuća ljudi sa invaliditetom, i ovdje bismo trebali utvrditi prioritete i reći i ti bi ljudi trebali mogućnosti raditi u turističkom sektoru jer to je vrlo privlačna privredna grana koja nudi mogućnosti razvoja. Gospodine Kramer govorili ste o održivosti. Održivost je obvezujuće i načelo e, održivosti je načelo koje mora biti uključeno u sve sektore turizma. No, nažalost, trenutna je situacija sljedeća. Održivost se odnosi samo na one turističke sektore koji su povezani sa prirodom ili e, zaštićenim područjima u okviru Nature 2000 koje e, štiti Europska unija. No trebamo ići i dalje. Ovaj sustav održivosti je nešto što moramo provesti u svim granama turizma. A sada što se tiče razvoja biciklizma, turističkog biciklizma. To je jako važno jer e, vožnja biciklom je zdrava, ali e, bicikl je također i vrlo ekološko prevozno sredstvo. Pa mi je drago što ste govorili o jednom primjeru koji dobro možda nije toliko pozitivno ispao za Rumunsku. No, tu će Rumunjska još imati potrebu e, doraditi svoj pristup i uvjeravam vas da u trenutku kada sam prihvatio mandat je biciklistički turizam postao moj prioritet. Mi tražimo alternativne biciklističke rute u Rumunjskoj kako bi i e, biciklisti bili zaštićeni kako se ne bi morali boriti sa e, kamionima i drugim prometom po cestama. I uvjeravam vas da će upravo biciklistički putevi e, i ovi Eurovelo putevi biti dalje razvijeni i u Rumunjskoj. Hvala vam na prezentaciji moje zemlje, govorili ste o kulturnom bogatstvu, o prirodnim ljepotama, hvala vam, to me točno, to me jako razveselilo i nadam se da ćemo se uskoro sresti na nekom od tih lijepih biciklističkih puteva u Rumunjskoj i da ćemo moći zajedno možda razgledati neku kulturnu znamenitost. <clears throat> Gospodin Marinesko. Vi ste postavili jedno konkretno pitanje, dakle što ćemo konkretno napraviti. Mislim, hm, teško mi to pada ali ne odlučim ja sam i naravno ja sam za svakako konkretne rezolucije koje će poduprijeti svi i nadam se da ćemo iznaći sve mogućnosti i na temelju suradnje iubiți România, așa că aveți încredere că pe... Znam da vi dolazite iz Rumunjske, volite Rumunjsku i molim vas, evo vjerujte da ćemo mi tijekom našeg predsjedništva postići dobre stvari e, koje će to promicati. A Europska unija će i dalje ostati e, prvi, prva turističko odredište diljem svijeta. Sljedeće pitanje bilo je koje su strategije za turizam na europskoj razini. Drago mi je što smo na istoj valnoj dužini ovdje. Naime, u pravu ste, potrebna nam je, nam je zajednički e, vizija turizma. To nije lako, ali nije ni nemoguće. To su sve mogućnosti koje sada preispitujemo u Vijeću za konkurentnost. Dakle, u vijeću za konkurentnost e, biti će usvojeni određeni zaključci. A strategija o kojoj sam govorio iz 2010. koju treba sada aktualizirati kako bi odgovarala sadašnjem stanju stvari. Moramo držati korak sa razvojem. Naime, do sada smo E, e, naše, naše doba je doba velikih brzina, pa moramo i tu ubrzati. Što se tiče rijeka, pak i Dunava. Da, i uh, gospođa Meissner, da, Donav bi mogao biti poznati turistički cilj za sve. Ja osobno mogu reći da je najljepša dionica Dunava upravo ide kroz Rumunjsku. Na to sam ponosan i to me veseli. No, tu postoje također još određeni deficiti. U e, ušću Dunava u gradu Tuči organizirali smo jedan sastanak. Dobro niste bili na na delti Dunava, ali dođete u Dulču, u deltu Dunava, u Dunava i onda ćete tamo zasigurno utvrditi da je to jedina e, riječna delta koja je e, proglašena UNESCO-ovim e, kulturnom baštinom. Na toj konferenciji u Dulči raditi će se o tome kako će se još moći konkretizirati riječni turizam i posebice na Dunavu. Naime, riječni tokovi su velika, e, veliko bogatstvo Europske unije koje treba bolje iskoristiti u turizmu. To je posljednje pitanje, gospođe Montero. gdje se radi o rastu u turizmu i doprinosu turizma EU privredi. Naime, jednu stvar ne smijemo zaboraviti kod turizma, naime, turizam je važni faktor e, za BDP e, koji sudjeluje sa više od 10% u BDP-u, a što znači da maksimalni potencijal još nije iskoristen i treba ga još jače poticati. U okviru vijeća za konkurentnost e, govorit ćemo o svim ovim aspektima, o jačanju učinkovitosti turističke branše, a uz vašu potporu siguran sam postićemo pozitivne učinke. Te je bilo još jedno pitanje koje se odnosilo na multifunkcionalne karte, multimodalne karte. Da, odlična ideja, takva karta bi omogućila lakše putovanje turistima. I to je još jedna mogućnost o kojoj će se govoriti u vijeću za konkurentnost. Hvala za ovu ideju, nisam je još do sada bio uzeo u obzir, ali ima dobar potencijal pa ćemo joj posvetiti pozornost. Hvala. Hvala ministre. E, mislite molim i na prava putnika u zračnom prometu, kao što sam rekao, nama je do toga stalo. Dakle, hvala vam na odgovoru na pitanja, čestitam na lijepom predstavljanju vaše zemlje u području turizma i želimo vam puno uspjeha jer vaš uspjeh je i naš uspjeh pa vam želimo puno uspjeha i svu sreću. Nicht mal einfach mal. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu unserem nächsten. Evo nas na sljedećoj temi. Više ne govorimo o predsjednici vijeća, nego govorimo o temama koje su, zanimaju našu populaciju. Vidim da nam je došlo još e, članova, a ukidanje ljetnog rušenja i zimskog rušenja vremena, odnosno prebacivanje između vremena, a sada dajem riječ e, gospođi Urskog koja će nam predstaviti svoje izvješće. Thank you, Chair, for giving me the floor. Hvala, hvala što ste mi dali riječ. dovršila sam nacrt izvješća. Dakle, i to još e, u e, prosincu. Riječ je Molim vas da ako napuštate salu za sastanke da to učinite brzo i u tišini, kaže predsjedatelj. Da evo, dovršila sam nacrt izvješća vezano uz ukidanje pomicanja sata i to još u prosincu. Tada smo to predstavili e, tijekom e, siječnja i imala sam, sam potporu brojnih e, članova odbora. tad sam primila 76 amandmana od gotovo svih političkih klubova. Drago mi je vidjeti toliko zanimanje za ovu temu, za ovaj dosje. Svi znamo da je ovo se započelo inicijativom građana i prikupljen je najveći e, broj odgovora tijekom javne rasprave, brojni su se građani uključili u to. Mala sam bilateralne sastanke sa izvjestiteljima u Sijeni. Jedan neformalni sastanak i jučer prvi formalni. Jučer sam predstavila različite opcije mojim kolegama. To se ticalo amandmana koji su podneseni. Drago mi je vidjeti da je sastanak glatko prošao. Imam potporu svih kolega za rad na kompromisima i to sve u pravcu da se podrži prijedlog komisije i da se ukine pomicanje sata i da se omogući državama članicama da same odluče o tome kako urediti to pitanje, to je nacionalno pitanje, to pokazuje dakle pravna osnova, da se e, stvori jedan e, koordinacijski mehanizam među državama članicama koji bi zajamčio dakle usklađivanje e, na u područjima kao što su primjerice komunikacije odnosno promet. Da se omogući također e, duže e, razdoblje za provedbu. Jedino oko čega se nismo u potpunosti složili je kada bi se trebalo ukinuti pomicanje sata. Ja govorim o 2021. kako bi sve zemlje članice dionici imali dovoljno vremena da se pripreme kako bi ne bismo naštetili unutarnjem tržištu jer bi to imalo negativni učinak e, po naše građane. Međutim, e, jučerašnja rasprava nije uključila drugih šest odbora koji će dati svoje mišljenje na ovo izvješće. Oni će svi glasovati o tome ovog tjedna. Zato ćemo idućeg tjedna održati još jedan sastanak izvjestitelja i tu ćemo ocijeniti dakle rezultate koje budemo dobili od drugih odbora. Nadam se da ćemo nastaviti u skladu sa našim rasporedom, a to je da glasujemo ovdje u tranu 4. ožujka. To je važno i važno je da mi kao parlament dođemo do odluke prije europskih izbora i da predstavimo rezultate našeg rada prije izbora. Radujem se nastavku dobre suradnje sa svim izvjestiteljima u sjeni i kao što čujete evo optimistična sam kada je riječ o rokovima i činjenici da možemo dakle, dovršiti svoj zadatak. Hvala lijepo. Ich bitte äh, Gospođo e, Uskok, hvala. Sada je gospodin Hans Svoboda za EPP, izvolite. Hvala vam. Prije svega hvala izvjestiteljici na dosad obavljenom poslu. Jučer smo na sastanku postignuli jasne rezultate, upravo kako je sada to kolegica izložila. Međutim, dodao bih nešto. Kontekst u kojem se nalazimo nije posljedica građanske inicijative, to je priča o uspjehu Europskog parlamenta se naslanja na naš rad, na naše inicijative. Počeli smo od nule i evo stigli ovdje do ovog zakonodavnog postupka. Kao što je rekao kolegica Ulskog, imamo još šest odbora koji će dati mišljenje na ovo izvješće u ime odbora Juri. Jučer smo uspješno glasovali i to vrlo pozitivno za izvješće. Dakle, evo to je moja dvostruka uloga. Ja sam predsjednik Jurija i radim na ovom izvješću. Hvala. Ja, vielen Dank, Svoboda. Hvala, gospodine Soboda. ECR, gospodin Svatovski nije ovdje, ali ima zamjenika. Hvala, evo ja ću pročitati ono što je naš izvjestitelj napisao ovome. Pa prvo hvala izvjestiteljici ECR se slaže sa ovim prijedlogom da se ukine pomicanje sata 2021. I svaka rasprava o ovome zahtjeva horizontalnu, duboku, dakle, analizu od strane država članica. Možemo se složiti sa konstruktivnim pristupom vezano uz ovo pitanje. Također je potrebno uzeti u obzir dakle, funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Hvala vam. U ime kluba ALDE, zastupnica Bilbao. Hvala vam. Hvala izvjestiteljici na konstruktivnom radu i hvala joj na suradnji sa svim političkim klubovima. U amandmanima koje smo podnijeli smatramo da je dobro produžiti datum za provedbu dakle do 2021. jer je zemljama potrebno bolje analizirati stvari dakle vidjeti koji će biti učinak ukidanja pomicanja sata. Dakle, želimo da se rok e, pomakne na 2021. To smo rekli već e, nekoliko puta, pa evo i sada. Do, važno također da ovaj mehanizam koordinacije dobro funkcionira. Zahvaljujući njemu ćemo moći ocijeniti situaciju u svim državama članicama. Tu će komisija imati ulogu koordinatora, tako da možemo i u budućnosti usvajati mjere vezano uz ovu temu. Morat ćemo vidjeti e, za što će se odlučiti dakle, države članice, koje će to biti ljetno e, vrijeme ili zimsko računanje vremena. E tu će možda biti potrebe za nešto većom stopom koordinacije. Nadam se da će evropski sustav tu biti dosljedan. Imali smo cijeli dan posvećen ovoj temi, to je bilo jako zanimljivo. Gledali smo to sa stajališta energetike, vidjeli smo različite studije. razlog dakle uopće uvođenja ovog zimskog i ljetnog računanja vremena je bio dakle energetska ušteda, a danas te uštede više nema. To utiče na mobilnost, utiče na promet, boljom koordinacijom među državama članicama bi se mogli riješiti ti problemi. Dakle, zaključak tog dana koji smo održali je bio da imamo sve više rezultata koji pokazuju da ovo utječe na zdravlje, da imaju negativni učinak na zdravlje. 4,6 milijuna ljudi je utjecalo u ovoj evropskoj inicijativi građana. To je doista impresivan e, broj. E, I sada znamo da moramo nastaviti s radom na ovom pitanju. Hvala vam na ovom optimističnom stajalištu. Idemo dalje. Zastupnik Virkunen. Thank you, First I uh, Hvala. Hvala evo uh, izvjestiteljici na ovim kompromisnim uh, amandmanima. Kao zanima nam je jako drago da vidimo da se možemo složiti oko ove prve opcije. Razgovori su uglavnom bili o tome kako možemo uskladiti dakle ova računanja vremena postoje nekakvi strahovi da će se Europa podijeliti na različite vremenske zone i stoga nam je drago da se uvodi ovaj mehanizam koordinacije će omogućiti dosljednu primjenu vremenskih zona i neće utjecati dakle na negativno na unutarnje tržište. To se tiče dakle infrastrukture, prometa i blagotvorno će djelovati na zdravlje građana. Pozitivno je da će komisija dobiti mandat da pomakne dakle rok za E, primjenu ukoliko, to bude zahtjev država članica. Kako bi im se pomoglo ustanoviti koje računanje vremena je za njih bolje, tu bi trebalo napraviti jednu nezavisnu analizu i s njom u vezi dobiti neke preporuke. Hvala vam. Za FDD, želite li nešto e, dodati? Zastupnica Juto? Ne. Idemo na zastupnicu Majsner. Kada kolegica Juto ne želi ništa reći. Hvala, hvala izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni na dosadašnjem radu. Mislim da ova tema doista vrlo važna i znam da neki u parlamentu, ne samo u našem odboru, nego i u drugim odborima, misle da je to bez veze tema, ja mislim da je to potpuno krivo, ja se već dugo borim za ukidanje ovoga, otkako sam ovdje i raspravila sam već i sa gospodinom Kalosom i, povjerenicom Bulč koji su se uvijek bojali da bi mogao nastati ovakav jedan puzzle raznih vremena. No također i kada se o tome raspravljalo prvi puta zemlje članice su imale mogućnosti uvesti razna vremena pa se to nije dogodilo. Dakle, evo kažem još jednom, kada smo uveli ljetno računanje vremena u Europskoj uniji, u Švicarskoj je bio referendum koji je ja, velikom većinom odbio promjenu vremena na ljetno računanje, a Vlada je rekla to je bolje za unutarnje tržište pa ćemo to ipak napraviti. Dakle, eto, tu se pokazalo puno pameti. Rusija i Kina su to ponovno ukinuli, postoje medicinski razlazi za to, kronobiolozi su čak i dobili eh, Nobelovu nagradu, su utvrdili da to nije dobro za ljude mijenjati vrijeme. Znači, eh, medicinski ste se zauzeli za normalno vrijeme, zimsko vrijeme, ali postoje razlozi iz eh, E, možda e, tehničkih razloga koji se odnose sa, na promet, e, djecu, školi i tako dalje, broj nesreća ujutro i na večer, da možda to bude i ljetno vrijeme. Mislim da će još trebati pregovarati. Ja još nema konačnog zaključaka, ali ako uspijemo u ovom mandatu postići dobar cilj, i e, dati u pravo usmjerenje za daljnji pregovor. Mislim da bi mnogima koji su recimo bolesni i u Europi ili koji pate zbog ovoga, možda bi im to pomoglo. Hvala. Gospodine Rik, izvolite, potpredsjedniče. Hvala lijepa, predsjedavajući. E, želim reći tri stvari. postoji pritisak da se prevede referendum, to možemo shvatiti. No, postoje da se pitanje trebamo li zaustaviti promjene ili ne, a većina misli da ne i trebamo li se držati ljetnog ili zimskog vremena i tu je mišljenje podijeljeno, no na koncu e, to nije važno. Važno je to da e, i to pitanje trebamo postaviti komisiji. S obzirom da ne postoji europska nadležnost za tu temu, i ne možemo e, uspostaviti mehanizam koji bi nametnuo usklađivanje mislim e, da možemo očekivati da će svaka država članica e, postaviti svoje vrijeme ne samo zimsko i ljetno vrijeme nego da će se uklopiti u određeno vremenski e, e, segment u odnosu na e, GPT. Dakle, to onda će imati posljedice i na transport robe, prelaze u unutarnjem tržištu. To će biti sve skupa jako teško. Pa se pitam trebamo li mijenjati vrijeme. Dakle, imamo podijeljena mišljenja. Hoćemo li se odlučiti za zimsko ili ljetno i onda će apsolutno sigurno doći do e, problema kad se radi o usklađivanju. Ja zapravo uopće ne razumijem zašto su ljudi počeli o tome uopće razmišljati. E, tu se govori o referendumu, e, možda su se neki malo previše zagrijali ja bi glasovao protiv ovog e, prijedloga da se ne provode te promjene. A želim postaviti pitanje komisiji. Siguran sam da postoje i e, e, procjene učinka. Što očekuju u odnosu na države članice? Što će biti sa harmonizacijom, sa usklađenjem? Hvala, Dominik. Gospodin Van Talen. dobro jutro, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa. U Nizozemskoj imamo jednu izreku. Dakle, evo ja mislim da je možda greška koju ćemo počiniti ovdje. Naime, imam osjećaj da ćemo za, kao rezultat dobiti jedan puzzle od kojim će svako raditi što želi, a mehanizam koji komisija predlaže zapravo uopće neće funkcionirati jer komisija nema nikakve nadležnosti. Dakle, zapravo mislim da ovo nije dobro i da moj, moj prijedlog da uopće se, da uopće ne idemo na to, jer zapravo ne znamo niti kako izgleda ocjena učinka, nema niti stvarne analize i onda ćemo to napraviti onako kao često u Europi, malo ćemo e, tu pokrpati, tamo ćemo malo pokrpati, pa ovdje ćemo kompromis, napraviti kompromis, pa kompromis o kompromisu, onda ćemo izmisliti jedan odlični mehanizam onda će komisija reći da to uopće nije ni predložila i da nema ni mandat za to. Tako ja sam za amandman 19, e, kolega Rike Miltenberg i Van Dalen, a predlog Europske komisije treba odbiti. E, bolje na pola se okrenuti puta nego napraviti potpunu grešku. Hvala Peter. E, Vim? Izvolite. Znaš li ti e, ovu, ovu poslovicu? Nije to poslovica uopće iz nizozemske, e, nego iz... E, ne, da, zapravo nije uopće nizozemske, to je razlika, a ja uopće nisam iz nizozemske. No imam samo jedno pitanje izvjestitelju kada će ovoj temi konačno doći kraj. E, evo, gospodin Van Dalen je rekao ono što je i meni upravo na srcu. Cijela Europska unija već tri godine ne raspravlja ni o čemu drugome. I predsjednik Juncker nam je dao nešto. Ovu ovu golemu komadinu mesa koja je nažalost još uvijek i dalje sirova. A sada kada govorite o povjerenju birača u Europskoj uniji, mislim da nam je potrebno više ovih ovakvih dosija. <laughs> mislim da je golemi problem da e, traje barem 3 e, do 5 godina da se ovakva jedna rasprava zaključi. Dakle, moje pitanje je jedno jedino. Kada će ovaj dosje na kraju biti zaključen i to zaključen do kraja? Hvala. Gospodine Kramer, izvolite. Hvala predsjedniče. E, svi se boje da će u Europi nastati ovaj jedan veliki puzzle i onda se svi prave da nije patchwork i da nije puzzle. Me već imamo tri vremenske zone u Europi koje su nastale isto na prilično nesretan način i kako onda da recimo Španjolska i Portugal imaju različite vremenske zone između sebe. To zapravo nema nikakvog geografskog zemljopisnog razloga i kako je to. I mislim sada evo e, e Njemačka i Francuska su za vrijeme Hitlerove okupacije imale zajedničku e, zonu, a onda je Hitler sklopio sporazum i sa Frankom i Španjolske, bilo u isto vremenskoj zoni. I Onda e, također onda smo imali zapadnu vremensku zonu, Irska, Velika Britanija i Portugala, to se onda razcijepilo. A Grčka recimo e, recimo pripada e, zapadno-balkanskim zemljama, ali trebalo bi biti u drugoj vremenskoj zoni iako je, jer je istočnije od recimo Norveške. No dobro, imamo već sada takav jedan puzzle, možda nećemo uspjeti e, to riješiti, ali sada ako to pređemo na drugačije računanje vremena, e, i dalje ćemo imati ovakav, e, ovakav zakrpanu sliku. Ali ako sada kažemo ne želimo to zato što će nastati jedan puzzle različitih vremenskih zona Imamo već sada, ali treba uzeti u obzir medicinske razloge koji su također bitni. A, osim ako se može naći način da se riješi ovaj problem sa različitim vremenskim zonama. Gospodin Deli. U cijelosti dijelim ono što je rekao gospodin Dijelim njegove zabrinutosti e, u odnosu na e, e, mogućnost ili uspješnost procesa usklađivanja. Zato što e, Gospođo Skok, rekli ste da postoji da je predviđen mehanizam usklađivanja i koordinacije. No, s obzirom na činjenicu da je postavljanje vremena e, zapravo u isključivoj nadležnosti država članica, što će se dogoditi ako ti pregovori u usklađivanju, ti, e, ti napori zapnu negdje u sredini? Po mom mišljenju to je jedan od e, glavnih prepreka e, koje e, zapravo sprečavaju raspravu vijeće u ovom predmetu jer ja ne znam kakva je izlazna strategija, strategija ako dođe do zastoja u tim pregovorima. Hvala. Gospodine Dele. Ja sam još isto na listi kao govornik i moram reći da ova tema e, rijetko kada tako kontroverzno raspravljena u Njemačkoj. Neki kažu hvala Bogu, konačno učinite nešto, podupiru prijedlog, a drugi s druge strane kažu kaj nemate drugo ništa zaraditi nego da se bavite za tak, takvom glupošću konstantno. Tako da treba negdje naći neku ravnotežu. Ja sam... Uštelung ja sam e, za ukidanje, jer me to nervira. I to je sve što mogu tu reći. Ali imamo još i gospodina Hogata komisije, Komisija, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. E, e, kratko ću govoriti. Prvo želim još jednom reći zahvaliti gospođi izvjestiteljici i svim izvjestiteljima u sjeni na odličnom poslu koji su bavili po našem prijedlogu i ovom nacrtu koji je sada pred nama. Dosta je izazovno e, nositi se sa mišljenjima šest e, drugih odbora. Uvjeren sam da ćete uspjeti. E, obavljate vrlo dobar uključiv posao. Prvo želim zahvaliti ovom odboru na prevladavajućoj podršci prijedlogu komisije. E, možda, e, kako bih sad odgovorio na ovo vrlo dobro pitanje koje je postavio gospodin Rike, samo ću vas ukratko e, podsjetiti na obuhvat obuhvat komisijnog prijedloga. Dakle, mi predlažemo da se udaljimo od sadašnjeg sustava u kojem sve države članice dva puta godišnje istovremeno mijenjaju vrijeme na vrlo usklađen način i da sada e, prestanu sve države članice e, to sezonske, te sezonske promjene vremena isto tako istovremeno na vrlo usklađen način čime bi se osigurao e, kontinuirani isti režim vremenski gdje sve države članice primjenjuju isti sustav i to je jako bitno za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Pozdravljam činjenicu e, da je ovaj odbor i da je vi, e, gospođo Uskok, e, da vi podržavate taj osnovni koncept. Komisija, mislim prijedlog i ova direktiva ne dira u pravo država članica da biraju svoje standardno vrijeme ili vremenske zone, da tako kažemo. Već i danas države članice imaju pravo odlučiti o svom standardnom vremenu. Do sada je to dobro funkcioniralo. Nismo vidjeli probleme da se osigura dosljedan pristup država članica. Svi imaju jasan interes da se usklade sa svojim susjedima. Zato ne očekujemo poteškoće niti u budućnosti. No slažemo se, i to je važno, E, kako je jako bitno da države članice nastave i da zaista koordiniraju svoj e, izbor, međusobno se koordiniraju osobito u razdoblju prijelaznom razdoblju iz starog u novi e, pristup, to smo rekli u našem prijedlogu i tu smo primali na znanje i neke druge e, prijedloge u odnosu na uspostavu nacionalnih kontakt točaka i postupke kako bi se koordinirali ovi odobri koje države članice naprave, no kako je to isključivo nadležnosti država članica, mi bismo ipak e, u ovom tom području željeli pozvati na određeni e, oprez iz motrišta subsidijarnosti. Zato pozivamo Europski parlament da to pozorno razmotri kada e, bude formulirao svoj konačni stav. Što se tiče e, vremenskog rasporeda i stupanja na snagu ove direktive, mi shvaćamo da će trebati malo više vremena nego što smo u početku prijedlogu zatražili, da se odluči o konačnom vremenskom okviru, no treba će tu tu biti važno predvidjeti e, dovoljno dugo e, prijelazno razdoblje kako bi svi građani, poljoprivrednici, gospodarski subjekti, vlasti da se mogu propisno pripremiti za tu e, promjenu i siguran sam da ćemo pronaći za to razumno rješenje. Pa još jednom vam želim zahvaliti na pobavljenom poslu i nadamo se da će ovaj odbor o tome glasovati početkom ožujka, da će taj prijedlog biti usvojen e, na plenarnom sjedanju sljedeći mjesec i e, a e, nadamo se da će Europski parlament usvojiti svoje stajalište prije stanke. To će biti jasan znak vijeću da ste spremni brzo ići naprijed prijedlogom. Nadamo se prema uspješnom ishodu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine ime Europske komisije zaključno da odgovorite još na pitanja koja su vam postavljena. Izvolite. <clears throat> Eh, da, ponovit ću ono što je komisija već eh, rekla. Mi ćemo glasovati u ovom odboru, tran odboru eh, četvrtog ožujka, a planira se na plenarnom zasjedanju glasovati krajem ožujka, onda ćemo čekati vijeće i ovisi o tome kad će vijeće doći do do svog stajališta, no nadamo se da bismo mogli dovršiti ovaj predmet do kraja ove godine ili početkom sljedeće godine. Ako mi u parlamentu možemo e, donijeti odluku, to bi poslalo poruku vijeću da e, taj e, posao na tom predmetu bude tamo prioritet i da i njihov vremenski raspored bude ambiciozniji. E, e, mogla bih e, sada komentirati ono što smo danas ovdje čuli. Naravno, mislim da mi u parlamentu želimo pokazati jasno dati na znanje da slušamo što obični ljudi u ovoj uniji kažu i što ih zanima Očito e, tu postoji e, e, oni koje daista brine da jednom godišnje mijenjamo vrijeme. Građani ne brine to hoćemo li imati ljetno ili zimsko vrijeme, nego ih brine to što mijenjamo vrijeme, zato što to utječe na neke osobe, na mnogo osoba, na njihovo zdravlje i na svakodnevni život. Mogli bismo reći e, e, da je da je to nešto e, čime se mi ne bismo trebali baviti kao parlament, ali nas su birali e, obični ljudi, mi ovdje sjedimo zato što su obični ljudi u EU za nas glasali da budemo ovdje u ovom parlamentu. I promjena vremena počela je e, zbog ambicije da se smanji potrošnja energije tijekom energetske krize. No, nije to urodilo tim plodom, to nije bio taj učinak i e, na taj e, e, i, naravno komplicirano je jednom godišnje mijenjati vrijeme svake godine. No, taj manevar ima učinak i psihološki i biološki na neke građane u našoj Uniji. Ja mislim da sad tu ne treba dramatizirati oko toga. Samo se trebamo pobrinuti da damo pristojan prijedlog koji nije revolucionaran, ali moramo pokazati da slušamo e, obične ljude u Uniji koje zanima to pitanje. I mislim da na koncu nećemo imati e, godišnje mijenjanje vremena, samo moramo odlučiti hoćemo li imati trajno ljetno ili zimsko vrijeme. Je li to zaista e, pre e, velika odluka za ovaj parlament? Mislim da nije. Mislim da bi to možda nije neka super velika stvar, ali za neke građane bit će to dokaz da nismo negdje tamo visoko iznad njih, e, nego da smo upravo tamo gdje su i oni, na istoj razini gdje su i oni. Dakle, ja ću e, nastaviti raditi uz e, vrlo snažnu potporu svakog, svih političkih klubova u ovom parlamentu i e, sastavit ćemo prijedlog koji ćemo moći staviti na stol. To je moj cilj, to ću raditi. Hvala. Hvala gospođo Urskog i na ovom sažetku. Puno hvala. Još jednom ponavljam ono što ste vi već rekli, u odboru TRAN će se 4. ožujka glasati, a onda se nadam i također na drugoj plenarki u ožujku zaključiti konačno tu temu u parlamentu. Dobro, malo smo ranije završili u 11. ćemo se svi zajedno slikati u zastupnicima u 11.15. imamo razmjenu mišljenja sa agencijom EMSA pa do onda kratka pauza. Hvala. Do 11. 11 für die Abgeordneten auf jeden Fall wieder da sein zum Fototermin. E, u svakom slučaju molim sve zastupnike da u 11 dođu se slikati. Oui, mes chers collègues, s'il vous plaît. Dragi kolege, zamolila bih zastupnike da priđu ovdje na tajništvo, dođite svi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 novu izvršnu direktoricu EMSE, e, gospođu Maju Markovčić-Kostelac. Ona će nam govoriti o ovoj poznatoj, dakle, Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost. Izuzetno mi je drago što ste na čelu te agencije. Doista mi je zadovoljstvo da vi se tu od 1. siječnja. To je jedna vaša nova dužnost. Vi ste usko, dakle i prije surađivali, mislim usko surađivali sa EMS-om i prije, sa njezinim direktorom, gospodinom Markom Miljem. Izuzetno e, smo pozdravili e, sav posao koji agencija obavlja, njezinu ekspertizu i njezino gostovanje ovdje kod nas u odboru TRAN. I doista smo zadovoljni što ćemo vas danas čuti, saslušati koja je vaša vizija, dakle na čelu ove agencije. Jako nam je drago što vas možemo ugostiti, ova vrata su vam uvijek otvorena. Dajem vam e, riječ, onda ćemo imati jednu malu raspravu. Dobrodošli. Wim van Gospodine Wim van de Kamp, što se događa? Zahvaljujem eh, predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Doista mi je zadovoljstvo biti danas eh, ovdje s vama po prvi put eh, u svojem novom svojstvu izvršne direktorice EMSE, Europske agencije za pomorsku sigurnost. Posebice mi je zadovoljstvo i čast što imam danas priliku podijeliti s vama svoju viziju i planove za EMSU u dolazećem razdoblju. Priključila sam se agenciji vrlo E, uzbudljivim vremenima za pomorski e, prijevoz. E, postoji tu puno izazova, ali i puno prilika i moja je uloga osigurati da agencija bude spremna na najbolji mogući način za te izazove i da se naši resursi iskoriste na najbolji mogući način. S operativnog gledišta, za početak dopustite da kažem da je pomorski prijevoz ključan za naše gospodarstvo. Dobro je poznata činjenica da više od 80% globalne trgovine e, ide e, međunarodnim morskim e, prijevozom. A Europska unija ovdje je međunarodni dionik sa više od 40% svog pomorskog teretnog prijevoza. E, kako se pomorski prevoz i trgovina povećao? E, glavne luke koje su glavni ulaz za trgovinu Europe sa svijetom također je porastao. A to je cena koja se stalno mijenja sa sve većim i većim jedinicama, odnosno brodovima ili plovilima koji sudjeluju u međunarodnom brodarstvu. Neki od njih u nekim slučajevima veći su čak od tri e, nogometna stadiona. I nije čudo što se tehnologija i tehnološki razvoj e, tako utječu na naš svakodnevni rad. Ovdje bih posebice e, htjela reći nešto, ukazati na autonomno brodarstvo koje na horizontu ima jasan potencijal e, znatno promijeniti brodski prevoz i pomorski prevoz kakav e, danas postoji. I uz tu transformaciju sve smo više svjesni i okolišnog učinka pomorskog prometa i trebamo iskoristiti tehnologiju da smanimo e, utisak, učinak brodarstva na okoliš. Što se institucionalne perspektive tiče, Pred nama su parlamentarni izbori, nova, novi parlament i komisija ove godine. Također, pred nama je i novi višegodišnji financijski okvir koji će stupiti na snagu 2021. Tako da sam zahvalna odboru na tome što aktivno zadržava naš, podržava naš zahtjev, a zahtjev e da održi stabilnim proračun u stvarnim i e, nominalnim iznosima i zahvaljujem i računam na vašu potporu po ovom pitanju. Uzevši u obzir operativne i institutivne perspektive u obzir, izrađujemo novu petogodišnju strategiju za EMS-u koja će biti prezentirana do kraja ove godine. Ona će biti ključni faktor u, u utvrđivanju uspjeha agencije u dolazećim godinama. Ta će strategija biti ambiciozna, i stoga je važno da je oblikujemo u uskoj e, suradnji s komisijom i predstavnicama država članicama e, koje su zastupljene na našem administrativnom odboru, upravljačkom odboru. Time će se EMSA priznati kao organizacija na samom e, vrhu tehnološkog razvoja i kao središte odličnosti za pomorska pitanja. Zemlje članice i komisija ostaju naši glavni klijenti i dalje i nudit ćemo i dalje najveću kvalitetu i najveću moguću kvalitetu naših usluga kako bi oni mogli provoditi svoju misiju na najučinkovitiji mogući način. Istovremeno, EMSA će jačati suradnju sa drugim agencijama i tijelima Europske unije kako bi se stvorila i dodana, dalja dodana vrijednost za pomorski sektor u cijelosti. Također bih voljela da EMSA poveća svoj međunarodni profil i kao izvoznik EU rješenja i kao zagovornik EU politika. Kako bi se to sve postiglo, poboljšat ćemo naše interne postupke u skladu s modernim standardima. Sve naše usluge su napravljene na takav način da se poveća pomorska sigurnost, i zaštita kao i da se jača zaštita okoliša i e, odgovor e, na zagađenje. To su usluge koje su u samom srcu mandate EMSA. Daljna djelovanja bit će usredotočena na napore za daljnju integraciju naših e, službi nadzora kako bismo obogatili našu pomorsku sliku i upravo tu se agencija pozicionirala u okviru e, aktivnosti suradnje s obalnom stražom. Znači više razina, fleksibilne konfiguracije, kontrolirana pristupna prava, to su sve karakteristike naših integriranih e, pomorskih usluga, Integrated Maritime Services, koje trenutno podopiru više od 3300 korisnika u 240 organizacija, a to su brojke koje su u stalnom porastu. Pristup uslugama sve lakši i jednostavniji jer imamo sada i novu verziju mobilne aplikacije koja je puštena u pogon prošle godine. Nadam se da će vam se svidjeti naša mobilna aplikacija. Dakle, uz količinu podataka koje sada imamo na raspolaganju, e, naravno možemo i razmatrati nove mogućnosti korištenja tih podataka. Naime, prošle godine pokrenuli smo Uh, alat za automatiziran nadzor ponašanja, Automated Behavior Monitoring Tool, koji sada uh, je brzo prihvaćen naših korisnika. To je algoritam, odnosno um, jedan alat temeljem algorita koji analizira podatke o položaju broda kako bi uh, analizirao i eventualno ukazao na određena čudna ponašanja i nenormalna ponašanja e, plovila. E, I e, imamo do sada više od 200 korisnika i 2000 alarma svakodnevno za razne vrste operativnih aktivnosti, sigurnost, zaštita granica, ribarstvo i tako dalje. A također bismo voljeli da se ove politike sve više koriste za svrhe izrade politike i planiranje. Još jedna prilično ili relativno novo područje razvoja EMSE kao dopuna našoj pomorskoj slici Maritime Picture e, kako bi se osvjetile neka e, područja rizika je ono što sada zovemo RPAS dronovi e, koji kao što možete e, vidjeti na slajdu e, nude mogućnost nadzora na moru putem RPAS sustava, to su e, dronovi sa daljinskim upravljanjem. 2018. završena je javna nabava i sada imamo i dronove za velike udaljenosti kao i dronove koje se mogu vertikalno dizati i spuštati kao i manje kvadrikoptere kojim se može e, operirati sa brodova. A novi ugovor za satelitsku komunikaciju također je sada dodijeljen e, i podupirati će operacija RPA AS e, daljinski upravljenih dronova na dugom dometu. Kako bi se iskoristio puni potencijal ove usluge, treba još riješiti ovo pitanje dozvola, no sada mogu reći da su ove usluge sada dostupne zemljama članicama i relevantnim EU tijelima i to se trenutno koristi, recimo u Portugalu, u Španjolski i također uskoro i u Islandu kao i u mojoj e, zemlji, u mojoj Hrvatskoj. I do kraja ove godine planira se da će usluge Rpa daljinsko pravnih dronova, biti dostupne u Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, te će biti na korist zemljama članicama Frontexu i EMSA koristi i e, promatranje zemlje, Earth Observation, kao potporu korisnicima na moru. Tu imamo i e, Clean Sea Net uslugu za detekciju nezakonitog e, ispuštanja otpada u more i incident zagađenja na moru. 2018. imali smo otprilike 5000 slika sa 30-minutnim kašnjenjem nakon prolaska satelita. Osim toga, usluga pomorskog nadzora Kopernika koju provodi EMSA također daje slike, satelitske slike zemlje za bolje razumijevanje e, ljudskih aktivnosti i nadzor ljudskih aktivnosti na moru. Ova usluga dostupna je autoriziranim korisnicima za niz operativnih funkcija, uključujući pomorsku sigurnost, kontrolu ribarstva, carine, policiju i E, nadzor okoliša u moru. Sve više korisnika ove usluge i sve šire poznata, a broj proizvoda e, koje se nude je sada e, porasa za otprilike 40%. I kao što sam rekla, Danas ne, ne trebamo samo držati korak sa naprednim tehnologijama, nego ih već i predviđati, jer oni imaju jasni potencijal revolucioniziranja pomorskog e, prijevoza. Ovdje mislim e, primarno na e, autonomno brodarstvo. Naime, za tu svrhu upravo pokrećemo studiju impact, učinku MASS-a, to su autonomni brodovi koji će u ovoj studiji razmatrati ove brodove sa tehničke, sigurnosne i okolišne perspektive i omogućiti nam e, da vidimo kako najbolje pripremiti sustave EMSE na, e, za ovaj novi razvoj. Također, u ovom digitalnom području EMSA će e, istraživati kako može najbolji način koristiti usluge u oblaku. Prilike koje nose ovi tehnološki trendovi također su povezane sa znatnim izazovima kao što je kibernetička sigurnost po ovom pitanju nedavno smo imali radionicu e, u Lisabonu sa EROM i EASom, a zajedno sa agencijom NISom e, i gledali smo kako možemo jačati osviještenost i e, obranu za ovu zajedničku prijetnju. Naime, zaštita pomorskog okoliša ključni je prioritet EMSE, Nastavit ćemo usko surađivati sa relevantnim dionicima kako bismo spriječili razne oblike zagađenja s brodova, bez obzira iz zraka, otpada ili gdje se EMSA može uključiti u području kao što su na primjer balasne vode ili recikliranje na brodovima kao primjer. Dakle, u ovom pogledu namjeravamo intenzivirati naš rad na alternativnim gorivima i Slijedi dobar primjer, e, na primjer za punjenje LNG-om, za lučke uprave koje se također koriste u e, ovom sektoru, a u petogodišnjoj strategiji želimo također vidjeti kako možemo doprimjeti e, smanjenju onečišćenja otpadom u moru, posebice kako doprinijeti deplastifikaciji naših mora. Agencija će dalje igrati važnu ulogu u podupiranju obalnih država u brzom e, i učinkovitom odgovoru na onečišćenje mora. Danas e, EMSA ima 17 e, ugovornih partnera, odnosno plovila za odgovor na onečišćenje. Diljem cijele EU obale spremni na izlazak u roku od 24 sata plus druge vrste usluga koje se šire u skladu sa potrebama zemlja, zemalja članica i službe za potporu opremi su dostupne uključujući e, i širenje fleksibilnosti i mogućnosti opcija ovisno o vrsti zagađenja u konkretnom slučaju. Često se naravno fokusiramo na ovaj hardware u brodarstvu, a ljudski faktor zna da biti ostavljen po strani, ali mi moramo reći da socijalna agenda i ljudski element moraju ostati i kadrovski element moraju ostati u našem fokusu. I po tome e, očekujem da će agencija i dalje e, raditi na dobro prilagođenim e, obukama koje će na najbolji način koristiti današnje tehnologije virtualna stvarnost jedan je od njih e, koji su u pripremi, a također pokušat ćemo proširiti raspad naših korisnika i tema obuhvaćenih našim obukama. 2019. E, tema Međunarodne pomorske organizacije je jačanje žena u pomorskoj zajednici. Pa eto, kao žena na čelu agencije EMSA i povjerenice koja je žena i predsjednica ovog odbora. Drago mi je reći da će EMSA također aktivno promicati jednake mogućnosti u brodarstvu. EMSA je postigla određenu razinu zrelosti i naše mm, sposobnosti sada e, i kapaciteti privlače interes diljem svijeta. Naš mandat već obuhvaća potporu i tehničku potporu E, europskim susjednim zemljama i to nam omogućuje boljoj, e, da omogućimo bolju razinu sigurnosti i zaštitu okoliša u svim vodama Europske unije. Redovno primamo delegacije iz ne EU zemalja koje se zanimaju za našu suradnju. Vidimo ovdje potencijal da EMSA izvozi EU rješenje i zagovara EU politike diljem svijeta. Te na kraju, zaključno, naravno, još jednom vam zahvaljujem na ovoj e, potpori MC i prenosim naš poziv članovima ovog odbora. Dakle, evo, pozivam vas da nas posjetite kao što ste to učinili prošle godine. Zahvaljujem. Merci Hvala. Hvala vam lijepa. E, direktorice na ovim sveobuhvatnim e, primjedbama o izazovima o e, zagađivanju, klimatskim promjenama, novim tehnologijama, a govorili ste i o proračunskoj strategiji. A sada ću otvoriti raspravu. Počet ću sa gospodinom Van Kampfom. Imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem predsjednice. U svakom slučaju, hvala vam što ste došli gospođo Markovčić. E, nažalost, probao sam to hrvatski, ali ne ide mi, ali čuo sam e, da ste proveli studiju o balasnim vodama. To je vrlo e, konkretna i specijalizirana tema u pomorskoj industriji no imam e, četiri posebna pitanja. Prvo, kako izgleda suradnja između MZ Frontexa i Agencije za ribarstvo? A osim toga e, na temu e, trgovine ljudima. Naime, molio sam, zapitao sam i vašu prethodnicu prije par godina ovo pitanje, ali Sada vidimo također i e, ilegalne migrante u Sjevernom moru između Francuske i Ujedinjene kraljevine. Koji su tu točno raspodjela zadaća između EMSE, Frontexa i Agencije za ribarstvo? Ne. Drugo pitanje odnosi se na Međunarodnu pomorsku organizaciju. U vašem govoru, ako sam dobro čuo. Niste se dotakli odnosa sa Međunarodnom pomorskom organizacijom, no uvijek sam e, čuo da je EMSA jedan od velikih dionika u razmišljanju o IMO-u, a uvijek e, moramo uzeti u obzir Amerikance koji tako zagađuju mora. E, oprostite, izgleda sam nesjesno nesvjesno prešao na engleski. Sad sam to primijetio. Pa ću sada nastaviti engleski. No, kao što sam e, rekao, možete li malo ukazati na naš odnos, naše EMSE, na utjecaj na IMO, posebice u pogledu prikupljanja podataka o emisijama CO2. Nadalje, jedna od najvažnijih stvari, posebice za glasače, je upravo ova plastika. Naime, zagađenje naših mora. Možete li nam malo ukazati na to predvodili EMSA eh, tim naporima za čišćenje mora ili tko to radi, je li to privatna inicijativa ili EMSA? I Karima također oprostila, eh, oprostite, zaboravila, zaboravila sam pitati što se tiče dronova i izbjeglica. Ovi emsini dronovi, kada vide recimo neke brodove ili u nevolji ili tako dalje, kažete li onda da to nije naš zadatak pa ćemo obavijestiti Frontex ili kako to funkcionira? Dakle, evo, da sažmem koji je odnos, odnosno kako to funkcionira ovaj odnos između EMSE, Frontexa i drugih agencija Europske unije, koji je odnos sa eh, IMO-om i kako vi djelujete na čišćenju naših mora. Hvala lijepa, eh, gospodine Van den Kamp. Gospođo Andersen, imate riječ. Hvala, predsjedavajuća. I E, Dobrodošli e, doista e, u ovaj odbor. Želim vas pitati jer ovo je pravi trenutak. Kao što znate, ovaj odbor puno radi na različitim aspektima pomorskog zakonodavstva. Gospođa Rike može reći više, ali mi smo uspješno zaključili ugovor o sporazum o detaljnom pregledu izobrazbe pomoraca. Tu EMSA e, ima vrlo važnu ulogu e, da e, u tome da imamo vrlo vještu obrazovanu radnu snagu u pomorstvu i da se zaista najbolje moguće obuće. Pa što vi mislite o tom sporazumu i možemo li mi kao odbor još nešto više učiniti da podupremo EMSU u njenom radu kako bismo se pobrinuli da naša radna snaga u pomorstvu u najvećoj mogućoj mjeri ostvari svoje E, ambicije. Imamo i klauzulu koja razmetra mogućnosti daljnjim pomorskim diplomama. Isto tako se moramo pobrinuti da sve što bude učinjeno u tom području bude potpuno u skladu ne samo e, uredbama o certifikaciji e, za izobrazbu pomoraca, nego i sa konvencijom o radu i da naši pomorci kao radna snaga ispunjavaju standarde i europske i na međunarodnoj međunarodnoj razini. E, jako smo zadovoljni s tim sporazumom i možda biste vi malo i nešto mogli reći o tome. Hvala lijepa. E, Gospođa Andersen. E, Gospođa Fersley, hvala lijepa predsjedavajuća dobro, i dobrodošlicu želim novoj direktorici EMSE. E, e, želim kratko e, govoriti o tri ključna područja. Jedan je Međunarodna pomorska organizacija i treba se pridržavati svih međunarodnih ugovora, pravila, propisa koji su donošeni desetljećima. Pa se postavlja pitanje kako vi utječete, kako ćete imati utjecajnu ulogu u okviru Međunarodne pomorske organizacije? Ovo je e, relativno mlada agencija koja dobro e, djeluje u kratkom e, razdoblju. Drugo pitanje su dronovi. Mene, ja sam bila tu izvjestitelj, ali smo bili usmjereni na sektor zrakoplovstva, ali tu zapravo imam veliku konglomeraciju različitih tih poduzeća koja se slanju na dronove. I sada ne vidimo samo to u zrakoplovstvu nego i u sektoru pomorstva gdje kako se mogu koristiti dronovi na tim velikim tankerima. E, s njima se može svašta raditi, ne radi se samo o nadzoru pa e, želio bi čuti podržavate li vi industriju da zaista se nosi sa tim izazovima e, na tehnički učinkoviti način e, kako bi se nosili s tim pitanjima i na posljedku e, vi ste rekli i spomenuli to, mislim da je to važno. Sva djeca u školi, svi se sada bave cijelim tim pitanjem plastičnog otpada. E, vidimo e, e, da je to masivnih razmjera. Tu bi i dronovi nešto mogli odigrati neku ulogu. Mene brine, mi svi o tome govorimo, gledamo programe o tome, utjecaju na, na okoliš, ali isto tako možemo pisati svakakve uredbe i propise i donositi ih, ali moramo znati kako ćemo ih provesti, kako ćemo provoditi, primijeniti, propise, pravila koja donosimo. Jer ako nemamo nikakav postupak za provedbu, ako nemamo nikakvih kazni, ako ne možemo odvratiti ljude da nastave sa svim tim, onda ćemo samo govoriti o tome a niko ništa neće učiniti. Htjela bi čuti što vi kao EMSA planirate tome, kako ćemo se nositi i sa tim pitanjem. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođo Foster. Kasina Masa, hvala lijepa. Dobro došli i čestitke. Gospođo Markovčić-Kostelac na vašem novom položaju. Sjajno je što ste ovdje. Sad ću govoriti njemački. E, e, razumijete li njemački? A stavite si slušalice. Da, mislim da je odlično što je na čelo MC žena Odlično smo surađivali sa vašim prethodnikom, gospodinom Müllerom, ali veselim se evo kao žena da ste vi sada na čelu i također što ste rekli da će se EMSA zagovarati za rodnu jednakost i programe jednakih mogućnosti. Naime, ja se bavim pomorskom politikom i e, za žene postoje mnoge prilike za atraktivna zanimanja. Žene često misle tu nema ničega za nas, ali ne, to je potpuno krivo i ako recimo se pokuša malo to osvijestiti, to bi isto bilo dobro, drago mi je to vidjeti. Zatim balastne vode, također je pitanje koje me dosta zanima. Znate da sam bila izvjestiteljica za e, lučke uređaje za prihvat otpada i e, pokušali smo dobro, nismo uspjeli ne sve pro, provesti jer neke zemlje članice nisu htjele, a ni komisija možda nije htjela sve, no mi smo htjeli da EMSA bude više uključena u ove port reception facilities za prihvat, lučkog, za prihvat otpada u lukama. I mi smo zapravo bili uvjereni da EMSA odlično funkcionira, posebice što i puno radi na čišćenju mora i mogla bi puno doprinijeti i boljem otklanjanju otpada u lukama. Nažalost, e, imamo e, još uvijek e, se nešto svašta u Marpolu omogućuje da se bace stvari u more, ali EMSA bi tu mogla odigrati važnu ulogu i mislim da evo smo uspjeli eto barem to na, na početku naglasiti, ako nismo uspjeli ubaciti sve kompetencije koje smo htjeli EMSI. Znam također da radite puno sa satelitskim programima, na primjer DLR, to je e, to ovaj e, Deutsche Luft und Raumfahrt e, u Nojzdrelicu. Također obzor Europa se sada razvija. Nedavno sam bila na jednoj važnoj satelitskoj konferenciji gdje sam također govorila i pitali su me koja je važnost satelita za sigurnost i čistoću mora. Naravno da je tu velika važnost i mogu vam reći jednu stvar. 19. ožujka. To je moja inicijativa u Europskom parlamentu. Biti će velika konferencija koja će se baviti samo morima i također to je organizirano i sa vrha od parlamenta i komisije i tu svakako će EMSA igrati važnu ulogu, vjerujem, eto pa mislim da je e, i to dobro spomenuti o Europska obalna straža nije nešto o čemu se puno govorilo. Ne znam jeste li vi uključeni, jeste. EMSA ima puno zadaća i također u, i e, naš odbor vam je dodao neke zadaće u prošlim, proteklim godinama, ali EMSA to može i e, znam da će e, se to uspjeti, no E, biste li za to, mi smo rekli da biste za to trebali i više osoblja i više novaca i obećajem da će se naš odbor također zauzeti da se e, dalje radi na tome. Dakle, ne može se samo davati obveze, a ne i osoblje i novac. Ali dva kratka pitanja. Prvo, e, za više osoblja. Nisam eh, nikada pitala zapravo, zapravo od kuda vi regrutirate svoje ljude iz uprave, iz pomorskih zanimanja, eh, kao mješavina toga, ne znam, nisam to nikada pitala. A drugo, kada ste rekli da želite jači međunarodni profil. Imate li neke konkretne ideje kako će to funkcionirati? Zacijelo imate mnogo međunarodnih kontakata. Koji su vaši planovi ovdje? Naime, ideja je odlična jer znam da upravo kod e, pomorskog istraživanja i prirode e, upravo Europa može igrati svjetsku ulogu i s boljim umreženjem to bi bilo još i bolje. Hvala lijepa. Gospodin Teo, imate riječ. Hvala lijepa predsjedavajuća. Evo, dobrodošli na vaš e, novi posao. E, Sigurna sam da ćete ga dobro obavljati. Imam tri pitanja, prilično kratka, ali će vjerojatno zahtijevati duže odgovore. Brexit, e, nismo pet minuta govorili o Brexitu. Što to znači za EMS-u i što službe EMS-e kako će time biti pogođene službe MC e u Jedinoj Kraljevini? A drugo pitanje e, e, se odnosi na proteklu godinu. Imali smo dva incidenta E, sa e, nepoznatim plinom koji su imali utjecaj na zajednice na e, jugozapadu Engleske. Ljudi su bili u bolnicama, vlasti nisu otkrile od kuda je došao taj plin. Vaš prethodnik je objasnio da vi niste imali odgovarajuću opremu kojom bi pomogli poznati e, izvor e, tih plinova, ali e, bio uvjeren da će uskoro biti na raspolaganju neka, da će biti dronovi. Dakle, taj neki plin nepoznatog porijekla je bio tu i je li ta tehnologija konačno dostupna. I na posljedku parlament se suglasio da EMSA treba biti nadležna za platforme nafte i plina, za njihovu sigurnost i za sprječavanje onečišćenja i zagađenja. I sad se pitam kako napreduje taj posao. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođen Telen. Gospođa Paneto, izvolite. Da, hvala lijepa gospođo predsjedavajuća i dobrodošli na naš odbor. Neću ponavljati ono što je već rečeno. E, mene, ja sam htjela e, nešto čuti o odnosu između Frontexa i EMSA i o utjecaju zagađenja e, na mora zbog plastike, ali mislim da ste da smo čuli odgovore. Gospođo Klin, hvala lijepa, dobrodošli. Želim, gospođa Klun, sve najbolje na vašem novom mjestu pomorstvo i brodarstvo je sve više važno, osobito kako napreduju trgovinski sporazumi i većina toga će se dogoditi u pomorskom prijevozu, to je jako važan sektor doista. I u, uvodu ste e, nam e, e, nešto rekli o izazovima i za drug, u smislu drugih komunikacija e, o zagađenju ste govorili o klimatskim promjenama i o pitanju e, međusobnom djelovanju sa Frontexom, sa e, graničnim e, stražama. Zanimaju me neka pitanja koja su postavljena da li vi surađujete koji je vaš odnos sa Frontexom, dakle što je sa ovim E, jedinstvenim pomorskim sučeljem e, i o e, koju ulogu ono ima ovaj odbor i parlament snažno podržava ono što vi radite. Shvaćamo da postoji napredak u tehnologiji, da je vaša uloga tu sve važnija. I htjela bih bi zapravo imati uvid u, u, vaše agencije i naravno trebali Ujedinjena kraljevina sada postati treća zemlja nakon Brexita? Kakve implikacije će to imati e, na e, područje Irskog mora, Sjevernog mora? Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Kramer, izvolite. Predsjednice, hvala. Lijepo što ste ovdje. Hvala na e, ovome što ste ukazali na održivost, na nove tehnologije, LNG, to je sve poznato, ali najjednostavnija varijanta bez tehnološke inovacije bila bi zabrana nekih vrsta goriva kao loživog ulja, loživo ulje bi trebalo biti posebni, od, posebni otpad E, mislim, e, to na kraju krajeva uvijek dolazi do nas, a užasno je opasan za klimatske promjene. Zapravo bi trebalo stoga zabraniti loživo ulje, e, negdje jest, ali mora biti posvuda zabranjeno jer ako bi se recimo loživo ulje zamijenilo normalnim dizelom, a dizel se na cestama smatra zmazanim, ali E, loživo ulje kada bi bilo smanjeno e, na bilo koju drugu e, razinu je 500 puta e, štetniji od e, dizela. Kad se govori dakle o okolišu, klimatskim promjenima, sve to zapravo igra bilo koju, ne, igra nikakvu ulogu jer to su najveći zagađivači na planeti i u prometnom sektoru također. Vidite li vi u ovoj raspravi mogućnost e, neke promjene toga? Ja sam strogo za zabranu loživog ulja. Mala je financijska razlika, a ekonomski bi imalo golemi učinak. Milijarde izdajemo za druge sektore, e, za e, recimo e, izolaciju kuća da nešto Uh, uštedimo na um, uh, stakleničkim plinovima, ali najveće onečišćenje uh, ne činimo ništa. Dakle, zna to i Gezina Meissner. Znači, što se radi u ovoj raspravi? Ide li se dalje ili se čeka da LNG bude dostupan za 20 ili 30 godina? Ali LNG je isto skup. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Et je me retourne vers la directrice E, vratimo se sada na direktoricu Pomorske agencije. E, dobili ste puno pitanja, no trebamo se držati vremenskog ograničenja. Hvala, to je bilo puno pitanja. Jasno se vidi vaš, e, vaše zanimanje za ovu temu. Hvala vam na tome. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Grupirala sam ih jer neki od vas ste govorili istim stvarima. Evo, nekoliko pitanja se odnosilo na suradnju e, i funkcijama obalne straže. Kao što možda znate, ta suradnja je institucionalizirana i to amadmanima i e, e, našim, naš, za našu uredbu i e, o Frontexu. Dakle, to je dio naših redovitih zadataka. ta suradnja je intenzivirana. Od osam zadataka koje ima obalna straža, šest provodi EMSA, tu smo jako aktivni i to nas zapravo stavlja u srce dijeljenje informacija za obalnu stražu. Dakle, mi smo organizacija koja daje informacije e, svim e, e, potrošačima informacija, svim korisnicima informacija i svim drugim europskim agencijama, Frontexu, EFKI, ali i svim nacionalnim administracijama koje se bave sa različitim funkcijama obalne straže. Dakle, u tu svrhu izradili smo naše integrirane pomorske službe i usluge i stalno e, e, e, dalje nadograđujemo izvor informacija, način na koji prikupljamo informacije, za tu primjenjujemo dronove, tu želimo ići u oblak da možemo proširiti informacije i usluge koje pružamo i zato razvijamo naše snage i znanje i tehnološko znanje i našu tehnologiju. Dakle, u kontekstu suradnje mi ćemo predsjedati e, tim okvirom suradnje od ove godine i u tom kontekstu e, ćemo e, pružiti izobrazbu iz okološnih pitanja svim suodnicima te suradnje u obalnoj straži. tu se ne radi samo o sigurnosti, nego je tu obuhvaćen široki raspon tema E, e, za koje su nadležna sva ta tri tijela i njihove nadležne nacionalne uprave. E, na primjer, dronovi koji su sada koji sada djeluju u Portugalu lete za nacionalnu upravu i za Frontex. Dakle, slike koje se isporučuju sa tih letova prikupljamo mi ali zapravo ih isporučujemo e, tim e, upravama koje traže naše usluge upravo u takvom jednom slučaju. Što se tiče međunarodnog aspekta, Međunarodna pomorska organizacija je međunarodna organizacija nadležna za e, brodarstvo E, glavni je akter u tom, toj globalnoj industriji, a brodarstvo je globalna industrija. EMSA aktivno sudjeluje kroz taj rad, kroz Europsku komisiju. Mi smo dio e, e, delegacije Europske komisije u imo Dajemo tehničko znanje, dajemo inspiraciju za naše prijedloge u imo Jako smo aktivni u tom području, no ja tu predviđam još daljnje još aktivnije sudjelovanje EMSE time što ćemo pružati tehničku pomoć kroz programe tehničke suradnje koje nudi Međunarodna pomorska organizacija zemljama u razvoju diljem svijeta. Prepoznali smo a vjerujem da će mi Europska komisija o tome potpuno podržati. Dakle, prepoznali smo područja u svijetu u kojima je osobito bitan europski interes gdje bismo mi mogli dijeliti naša rješenja i stvoriti ravnopravne e, odnose, ravnopravni položaj za europske industrije, a mislim da je to vrlo važno, a isto tako bi e, na taj način e, se mogli pobrinuti da europska rješenja, osobito kada govorimo o pitanjima okoliša i sigurnosti, da ti standardi budu prošireni u cijelom svijetu. Evo, tu zaista na taj način vidim aktivnu ulogu EMSE eh, u Međunarodne pomorske organizacije, ali isto tako bih htjela vidjeti i da EMSA bude eh, aktivnije prisutna, da aktivnije sudjeluje i da poboljšamo e, suradnju sa drugom međunarodnom organizacijom koja je bitna za e, pomorska pitanja, to je Međunarodna organizacija rada. E, postavljeno je pitanje koje se odnosi na europske pomorce. Čestitam vam na političkoj odluci koja se odnosi za nove izmjene, za nove amandmane europske direktive. E, e, no tu postoji cijeli obuhvat instrumenata Međunarodne organizacije rada, e, posebno njihova konvencija o moru, a mi ćemo je provoditi osiguravajući izobrazbu za nacionalne uprave. Nismo planirali izravno govoriti o pomorcima jer mi E, e, sada nadziremo i posjećujemo države članice u svom svojstvu pomoćnika komisije i osiguravamo potpunu usklađenu primjenu e, te uredbe pa ne želimo da dođe do sukoba interesa no u tom području sada ulazimo u jedno novo doba sa virtualnom stvarnošću sa simulatorima koji će sada postojati u EMSI koji će nam omogućiti E, e, proširenje naših usluga i za uprave i za industriju, dakle i za tijela vlasti i za, za industriju, za privatni sektor u odnosu na pomorsku zajednicu, zajednicu pomoraca. Ali ima tu još jedna stvar e, gdje mislim da bismo mogli još aktivnije raditi, a to je promicanje profesije pomoraca kao takve. E, tu možemo vrlo lako zajedno s komisijom e, pokrenuti kampanju za promicanje te profesije. Mislim da bi to bilo vrlo korisno. Što se tiče plastike, već sam rekla e, da u našoj novoj strategiji e, ćemo predvidjeti koje su mogućnosti EMSE da više sudjeluje u i na preventivnoj strani, ja sam uvijek više za prevenciju, jer ako povećamo preventivne sposobnosti, onda ćemo manje imati posla na strani reagiranja na e, štetne pojave. No, e, mi e, prikupljamo informacije, imamo i slike koje prikupljamo i želimo smanjiti plastični pritisak na okoliš. Nije to baš tako lako, moram reći. Prvo, iz tehnološkog motrišta, dronovi koji sada postoje, saznala sam da E, e, kad lete vrlo rijetko mogu prepoznati mikroplastiku, samo mogu e, recimo boce, ali ne mogu mikroplastiku otkriti, pa se moramo pobrinuti da dođemo do nove tehnologije. No postoje i druge stvari o kojima sam već razgovarala sa predstavnicima industrije. Kako ćemo promicati da se uopće na plovilima koristi manje plastike? jer ne, ne, smijemo zaboraviti da se EMSA bavi zagađenjem sa brodova. Mi nismo primarno nadležni za zagađenje obale, nego za zagađivanje koje ima veze s brodovima. Zato ćemo izraditi nove smjernice za korištenje manje plastike e, na brodovima, na primjer. To je jedna od preventivnih mjera. E, E, nekoliko puta su spomenuti dronovi. Želi se njih e, koristiti u operacijama potrage i spašavanja. Dakle, aktivnosti e, drona se naručuju, naručuje ih države članice ili neke agencije. Mi šaljemo slike onima koji su nadležni za operacije na terenu a to su nacionalne vlasti. To je e, njihovo suvereno pravo i obveza. E, dakle, u osnovi mi šaljemo informacije, informacije njima e, na terenu. Oni su na terenu. Mi isto tako pomažemo upravljanju tim operacijama u državama članicama tako što eto opet dajemo i informacije i stručnost kad se radi o tehničkim pitanjima dronovi, osobito veliki koji sada lete za nas imamo, to su veliki strojevi koji e, su opremljeni, e, imaju različitu opremu e, i ona koja može miris osjetiti. Tako da dobivamo informacije i o zagađenju zraka sa, koja dolazi sa brodova jednake e, prilike za sve i to je e, bilo jedno pitanje ili primjedba. Kao što sam rekla, to će biti jedno od e, pitanja koje će se odraziti ne samo u našoj strategiji nego i u akcijskom planu. Izradit ćemo smjernice za industriju. Pomorska industrija ima još uvijek, ne znam kako to zovemo, ima e, takav e, imidž da značajan postotak e, žena još uvijek ne sudjeluju u stvarnom realnom sektoru. Na početku moramo početi sa mekim alatima, dakle sa promotivnim materijalima, da se potakne industrija, da u nju uđe više žena. Sasvim iskreno govoreći u našem rukovodstvu EMSI imamo tri žene i dva muškarca. Dakle, eto, e, dobro tu stojimo što se tiče jednakih prilika. Neko je spomenuo e, cijenjeni kolega, mislim, gospođa Klun, e, da spomenuo dakle objekte za prihvat na granit u lukama mi imamo tu već smo nadležni E, imamo mandat da osiguramo usklađenu primjenu e, direktive o objektima za prihvat u lukama i imamo i izradili smo i smjernice u tom kontekstu. Spomenuli ste e, upravljanje otpadnim vodama u smislu tih objekata u luci, ali konvencija je išla u drugom smjeru. dakle, govori se tu o opremi na brodovima tako e, da e, nema male e, mala je potreba za takvim objektima, a troškovi bi bili jako visoki, pa će malo zemalja ići u tom smjeru. Dakle, u tom području imat ćemo puno stvari koje trebamo raditi sa otpadnim vodima, ali to je više na strani broda, na strani inspekcije. Ja sam vrlo aktivno sudjelovala u izradi smjernica za e, e, luke. E, to je izrađeno u kontekstu Pariškog MOU-a, a to memorandum o razumijevanju, ali tu treba jako puno učiniti i u pogledu opreme na brodovima i tu postoje još određene neizvjesnosti u odnosu na provjeru sukladnosti tih alata i te opreme Satelitski mi širimo naše sposobnosti u okviru Kopernika i a isto tako i na druge načine to je doista bitno za e, našu pomorsku sliku. Ne naši e, dugodometni dronovi ne mogu lediti bez e, satelitske pomoći. Predviđamo i satelite koji će nam EAS i čestitam vam na vrlo mudroj, mudrom političkom sporazumu u tom kontekstu u odnosu na jedinstveno europsko jedinstveno pomorsko sučelje Eh, eh, imamo poduzeće koje ima eh, rješenje za provedbu koje će, koja će također, koristiti satelitsku tehnologiju kako bi olakšali izvješćivanje sa brodova. Osoblje. U odnosu na osoblje sa zadovoljstvom mogu reći da imamo veliki broj vrhunskih profesionalaca u pomorskom području možemo Dakle, to su profesionalci sa pomorskim e, e, e, backgroundom. To je jako važno za naš zadatak jer pomažemo i komisiji i državama članicama u provedbi vrlo zahtjevnih, zahtjevnog pomorskog zakonodavstva koje se trajno mijenja i na evropskoj i na svjetskoj razini. Isto tako imamo puno stručnjaka za informacijsku tehnologiju, doista ih puno imamo. Proteklih godina smo naime razvili naše sposobnosti informacijske tehnologije tehnologije i puno usluga koje pružamo e, e, smo razvili dakle u tom području e, smo svakako u skladu sa digitalnim rješenjem, a to, ono što želim vidjeti u sljedećih pet godina potpuna digitalizacija naših internih procesa a, koja će omogućiti da ljudi i još uvijek razgovaraju, ne samo da šalju elektronske poruke, ali e, mi u tom pogledu još i dalje želimo povećati našu učinkovitost. U području Brexita učinili smo ono što su učinile sve agencije, pripremili smo se za sve moguće scenarije. Mi ne izrađujemo politike, ali uložili smo sve napore, najbolje što smo mogli, kako bismo smanjili, pa čak možda i poništili, sve negativne učinke na, za, e, okoliš, za sigurnost i okoliš u tom području. Zabrana, zabrana ložulja E, e, e, pa ja bi voljela da se to dogodi, ali to je moje osobno mišljenje. Ja ne izrađujem politiku, vi ste oni koji, koji izrađuju politike. No, puno je učinjeno na, da se prebacimo na alternativna goriva. Protekle godine uvijek se moramo podsjetiti da je pomorstvo globalne industrije, da nema nikakvog načina da bismo mi u jednim smjerom, a cijeli svijer u drugom svijetu. To bi uništilo našu konkurentnost na svjetskom tržištu, ali možemo glasno govoriti o tome koji su najbolje rješenja. To radimo kroz komisiju, kroz države članice i e, e, kroz naše predstavništvo u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. E, ta, ona je prošle godine uspješno to definirala sada u svibnju poduzet će se daljnji korak prema definiciji akcijskog plana o tome kako ćemo ostvariti ciljeve. Usporedno s tim i industrija i tehnologija eh, i oni koji eh, razvijaju tehnologiju rade na tehnološkom rješenju da se utvrdi koja goriva će biti optimalna za koji dio eh, poslovanja. Imamo E, već određene tehnologije na nekim plovilima. Svi znamo da još da imamo tu LNG tehnologiju, ali to nije krajnje e, rješenje. Tu nemamo, e, nije dovoljno smanjena CO2 čim budemo imali tehnologiju E, kom ćemo zamijeniti ono što želimo zabraniti, bit će lakše govoriti o zabrani. E, nadam se da sam odgovorila na glavna pitanja. Ako ćete imati još dodatnih pitanja, rado ću i na njih odgovoriti. Hvala lijepa. Eto, ovo su vrlo precizne informacije bile. Hvala lijepa što ste odvojili vremena da odgovorite na svako od tih pitanja. Hvala vam lijepa i hvala što ste odvojili vremena i došli i posjetili nas. Želimo vam svaki uspjeh kao direktorici ove Europske agencije za, e, e, za pomorsku sigurnost i zaista vam e, zahvaljujemo, čestitamo i e, temeljito ste to rekli e, sa e, vrlo realno i hvala lijepa. I vidim da je tu jedna jako mlada zastupnica s nama danas. Ona je tu jako mudra. Kako se zoveš? Mikrofon. Mikrofon, molim vas. Kamžiš do mikrofona. Pa Tonička. Tonička. Tonička. Alors je disais, on travaille tous là, tous ensemble. Rekla sam evo svi zajedno radimo, ti si uvijek dobrodošla u naš odbor.